smo organizirali zajednički sa odborom za predstavke, odborom za zaštitu okoliša i odborom za e, industriju, istraživanje i energetiku. Dopustite me da vas podsjetim da je Europska građanska inicijativa utemeljena uredbom 211 e, iz 2011. godine. Cilj inicijative bio je stvoriti platformu za europske građane kako bi europski građani mogli formulirati svoje ideje i zatražiti od Europske komisije da predloži zakonodavstvo o temama koje spadaju pod nadležnost Europske unije. No, to je mnogo lakše reći nego učiniti. I to nije nimalo jednostavno. Posebice ako imamo na umu da je za inicijativu potrebno prikupiti barem 1 milijun potpisa od najmanje, iz najmanje 7 zemalja članica. Tek će nakon toga Europska komisija razmotriti zahtjev. E sada, imajući to na umu, htio bih čestitati organizatorima koje predstavljaju gospodine Andre Menaš gospodin Janet Tamino i gospodin Claude Rice. Oni e, predstavljaju ovu inicijativu. Ovo je treće saslušanje. Imali smo već saslušanja o e, druge dvije teme, dakle o inicijativama Jedan od nas i pravo na vodu zaustavimo ovu sekciju je sada treća, treće saslušanje. Stoga dozvolite mi da pozdravim naše goste, naše stručnjake. S nama je gospodin Greek, predsjednik Americans for Medical Advancement. Gospođa Bare Sinusi, profesorica na institutu Pasteur i dobitnica Nobelove nagrade E, iz 2008. godine. Velika mi je čast što ste danas s nama, profesorica. Te gospođa McIver, članica organizacije Humane Society International. Kao što sam već rekao, današnje saslušanje je organizirano u suradnji sa odborima za predstavke za zaštitu okoliša i za industriju i energetiku istraživanja. I, a s nama su i predstavnici Europske komisije. E, najprije ću pozdraviti gospodina Macolu. On je e, potpredsjednik e, odbora za predstavke. Gospodina Katajnena, potpredsjednika Europske komisije. Gospodin Karl Falkenberg, dakle, e, opći ravnatelj u općoj upravi za okoliš. Prije nego što dam riječ organizatorima ove inicijative, dopustite da kratko iznesem svoje uvodne napomene. Dva se pitanja postavljaju oko Europske građanske inicijative. Prvo, zašto se životinje koriste u znanstvenim istraživanjima, a drugo je je li direktiva uspješno ispunila svoju ulogu te dala doista odgovarajući okvir za znanstvene istraživanja u kojima se koriste životinje. Pravo je vrijeme da razmotrimo pitanje da li direktiva koja je na snazi zaustavlja korištenje novih znanstvenih e, metoda kojima bi se i ukinulo istraživanje i eksperimentiranje na životinjama. To jest da se istraživanja provode, a da se pritom korištenje životinja smanji na najmanju moguću razinu. I još jedna tema o kojoj vrijedi razgovarati jest dobrobit životinja. Ja molim naše goste da se drže vremena koje im je dodijeljeno. Ja ću također paziti, zato što imamo vremena samo do 18.30. A sada ću najprije zamoliti potpredsjednika odbora peti, e, odbora za predstavke, da uzme riječ. Podpredsjednicu, hvala vam. Kao što ste rekli, e, pokušat ću se držati e, svog vremena. Ja sam kao podpredsjednica odbora za predstavke iznimno zadovoljna što mogu biti ovdje i reći vam svoje mišljenje. Prema mojem mišljenju, mnogi miješaju postupke za predstavke unutar Europskog parlamenta i Europsku građansku inicijativu. I jedan i drugi su vrlo važni alati, ali imaju drugačiji postupak i je važno naglasiti razliku između to dvoje. Odbor za predstavke ima direktnu ulogu u osnaživanju europskih građana. Čak i samo jedna jedina osoba može poslati predstavku o kojoj će se onda razmatrati i u trenutku u kojem se europljani osjećaju odvojeni od procesa donošenja odluka na e, razini Europske unije, pravo na predstavke mora ostati jednostavno i dostupno svima. A građanska, građanske inicijative, jako puno ih je predloženo i jako puno ih je odbijeno od strane komisije. I takvi bi slučajevi bili potpuno prihvatljivi kao predstavke u parlamentu. E, Europska građanska inicijativa je koristan alat, no ima neke nedostatke. Trenutačno se radi na reviziji uredbe i nadamo se da ćemo iskoristiti ovu priliku kako bismo riješili eventualne probleme povezane sa pravnim okvirom. Nakon nekoliko godina inicijative, Europske građanske inicijative, vidi se koliko je administrativno opterećenje pregolimo. I Europska komisija igra e, aktivnu ulogu u rješavanju tog problema i nadamo se da će taj instrument postati i učinkovit, a i jednostavan za korištenje. Danas su pred nama e, dvije predstavke koje se odnose na ukidanje vivisekcije i izmjenu zakonodavstva Europske unije na tu temu. Vivisekcija i pokusi na životinjama su izazivaju brojne rasprave u svim zemljama članicama Europske unije, a i unutar e, europskih institucija u Briselu. Kao što smo vidjeli, mnogi, čak i ja, mm, imamo dakle čvrsta mišljenja o tome. Ova građanska inicijativa je potiknula, potaknula rasprave i izrazila velik broj zabrinutosti i o postupcu i o valjanosti i o um, korisnosti istraživanja. E, direktiva direktivu 63-2010 e, su e, prenijele sve zemlje članice i potpuno se primjenjuje od 2013. Zamjenjuje prethodnu direktivu koja je bila na snazi od 86. Iako jako dobro razumijem bojazni zbog vivisekcija i shvaćam zabrinutosti koje su istaknute u ovoj građanskoj inicijativi. E, odbor za predstavke će obavijestiti organizatore o rezultatima ovih, e, ove rasprave, a sigurna sam da ćemo mnogo toga korisnoga čuti i od gospodina Katajnena. Hvala vam. A sada riječ dajem gospodinu Katajnenu, potpredsjedniku Europske komisije. Hvala vam. Hvala vam što ste organizirali ovo saslušanje na temu Europske građanske inicijative za usivomu sekciju. Uspjeh inicijative u prikupljanju jednog milijuna potpisa pokazuje još jednom da Europska građanska inicijativa ima svoje mjesto u strukturi Europske unije. Ovo je treća građanska inicijativa nakon prava na vodu i jednog od nas prošle godine i Smatram da smo postigli impresivne rezultate na ovaj način od kako je pokrenuta ta inicijativa u travnju 2012. E, dopustite mi da vam kažem nekoliko riječi o građanskoj inicijativi, a nakon toga ću se osvrnuti na temu današnjeg e, saslušanja. Komisija je 31. ožujka usvojila izvještaj u kojem se procjenjuju prve tri godine funkcioniranja novog instrumenta. I iako se slažemo da postupak koji je predviđen uredbom e, funkcionira, smatramo da postoji mjesta za unapređenje. Na primjer, kad je riječ o podacima koje građani moraju pružiti prilikom potpisivanja građanske inicijative u različitim zemljama članicama do trajanja postupka ili e, prikupljanja potpisa na internetu, to je tek nekoliko od njih. Komisija je potpuno predana jer želi da Europska građanska inicijativa funkcionira i uvjereni smo da je vrlo važan alat kojim se građani povezuju sa institucijama. Stoga se veselimo raspravama u sljedećih nekoliko mjeseci zajedno sa potpredsjednikom e, Timmermansom te na temelju e, našeg izvještaja E, u rasprave će biti uključeni ostali dionici i ostali institucije da vidimo svi zajedno na koji način možemo unaprijediti funkcioniranje ovog instrumenta. E, u tom smislu Europski parlament priprema e, vlastiti izvještaj na vlastitu inicijativu kao odgovor na izvještaj komisije, a i u vijeću se počelo razgovarati o ovoj temi. Jedna od tema koju smo istakli u našem izvještaju jest potreba da se osigura da se čuju različiti glasovi na saslušanju. Razdoblje od tri mjeseca koliko komisija ima da donese odluku je vrlo kratko, a javno saslušanje je jedina prilika za prikupljanje mišljenja e, predlagača i onih koji se protive. I danas, osim organizatora inicijative, koji su naravno glavni aktori u, ovoj postup, u ovom postupku, e, danas ćemo imati mogućnost čuti i stajališta tri stručnjaka koje je pozvao Europski parlament. To je novost koju komisija pozdravlja i nadamo se da će prijeći u stalnu praksu i za buduća saslušanja o građanskim inicijativama. Stoga još jednom želim e, poželiti dobrodošlicu organizatorima Europske građanske inicijative e, Zaustavimo sekciju i u ime komisije. Mi naravno smatramo da su građanske inicijative na ovu temu vrlo važne i komisiji se na ovaj način nudi prilika da kritički procijeni sve napore koji se mm, unose na razini Europske unije kako bi se unaprijedili ciljevi definirani u našim ugovorima. A, susreli smo se s organizatorima i na drugim sastancima i oni su nam objasnili razloga zbog koje traže ukidanje direktive 63 Veselimo se ovoj raspravi e, koja bi nam trebala pružiti smjernice i informirati nas o procesu prije nego što pripremimo naš e, odgovor. Komisija će danas uglavnom slušati e, raspravu i razmjenu mišljenja između zastupnika, organizatora i stručnjaka. E, generalni direktor Karl Falkenberg iz Opće uprave za okoliš će vam ukratko predstaviti situaciju oko direktive 63 2010. Dakle, pravnu osnovu, ciljeve te fazu provedba no, u principu mi ćemo danas uglavnom slušati ono što vi imate, imate za reći i javit ćemo se, to jest intervenirati ćemo isključivo ako su potrebna dodatna pojašnjenja. Uzimajući u obzir različita mišljenja i argumente, sve ono što ćemo danas čuti, komisija će onda pripremiti svoj službeni odgovor i planiramo ga usvojiti 3. lipnja dakle točno na vrijeme kako bismo ispunili e, rokove od tri mjeseca koji su definirani u uredbi. Hvala vam na pozornosti. Mislim prišet čas. Hvala vam. A sada ćemo dati riječ organizatorima. koji će nam e, predstaviti inicijativu. Gospodin Tamino i gospodin e, Rajs će nam sada predstaviti e, inicijativu. Thank you. Eh, parlerò in italiano per usare meglio i... Govorit ću talijanski jer mislim da se mogu najbolje izraziti korist, govoreći svoj jezik. I htio bih krenuti od jedne ideje. Vrlo često slušamo da pitanje provođenja pokusa nad životinjama, da se tu govori samo o etičkim pitanjima i zaštiti životinja. Naš cilj, nas, organizatora ove inicijative, jest vidjeti je li korištenje životinja u pokusima, dakle je li njihovo korištenje korisno za zdravlje građana. Dakle, naš glavni cilj je odgovoriti na pitanje. Je li danas korištenje životinja u znanstvene svrhe, da li njihovo korištenje koristi europskim građanima? Naš je odgovor ne. Ali to nije samo naš odgovor. To je odgovor brojnih znanstvenika, brojnih stručnih radova, brojnih analiza koje su jasno pokazale kako studije nad ovakvim slučajevima da u jako velikom broju slučajeva nemamo um, sukladnost između podataka koje smo dobili od životinja i rezultata kod ljudi. No ne samo to, mi smatramo da se ne može koristiti jedna životinja kao model za jednu drugu životinju. Ako razmišljamo o glodavcima i recimo o mišu i o štakoru, sukladnost podataka između te dvije životinje iznosi tek negdje nešto više od 50%. Dakle, u gotovo polovici slučajeva nema sukladnosti. I sada kako onda mislimo da se rezultat koji je dobiven na mišu ili na štakoru, koje ni među sobom nemaju dakle, e, velike sukladnosti, kako se onda ti rezultati mogu prenositi na ljude? Dakle, to je stvarno problem. Ali, da ako vidimo dakle da jedan podatak e, od miševa odgovara a, e, ljudima, a sa štakora ne, kako će odlučiti dakle na koju životinju koristiti. Time želim reći da testiranje životinja, eksperimentiranje na životinjama zapravo ne nudi nikakva jamstva za proizvodnju lijekova za ljude. Niti u slučaju toksikologije. E, sjetimo se samo uredbe REACH. Za korištenje životinja korištenje životinja zapravo ne nude nikakva jamstva mm, da neće naštetiti i ljudima. I ako uzmemo uredbu REACH i ako želimo dobiti podatke o kancerogenim e, i mutagenim tvarima, tvarima na glodavcima, mi moramo imati određen broj laboratorija kroz dugačak e, niz godina, više od jednog stoljeća, samo kako bismo analizirali 20 tisuća hipotetskih tvari, a znamo da tvari koje dakle kruže ih je zapravo mnogo, mnogo više. Tako da očito je da ne možemo zajamčiti zdravlje građana u takvim okolnostima. Moramo stoga pronaći adekvatne znanstvene metode kako bismo odgovorili potrebama koje su definirane e, ugovorom i što se tiče sigurnosti građana, sigurnosti potrošača, sigurnosti okoliša zdravlja građana, ali i zdravlja životinja, to jest zaštite životinja. I dakle treba sve te aspekte razmatrati zajedno. I zato je ova inicijativa prikupila toliki broj e, potpisa europskih građana. Potpisa zapravo ima e, više od milijun i tristo tisuća zato što su neki nisu priznati zbog čitavog niza razloga. No eto, Ovaj broj građane koji podržava ovu inicijativu pokazuje da se mnogi ne slažu da e, ne postoji odgovarajuća sukladnost između istraživanja i onda rezultata. Kako to da onda stalno raste broj degenerativnih bolesti? Kako to da raste broj tumora kod djece? A mi im moramo zajamčiti njihovo zdravlje i moramo intervenirati. Korištenje podataka dobivenih od životinja nije do sada e, dalo konkretne odgovore. Stoga ono što mi tražimo jest da se napokon pojasni je li model životinja predvidljiv ili ne. Mi smatramo da nije. Da nije, s obzirom na to da ne možemo znati što će se onda dogoditi kod ljudi. Mi si postavljamo pitanje postoje li znanstvene metode koje su bolje i smatramo da da i trebamo ih vrednovati više, više takvih metoda nego u prošlosti i e, izvršiti više ulaganja u to područje. Jer jedino na taj način se može zajamčiti to jest dati priliku laboratorijima da imaju priznate metode, sigurne metode i da mogu u vrlo kratkom roku odgovoriti e, onome što zahtijevaju naši ugovori. Ako naši ugovori definiraju da naši građani E, da našim građanima pokusi na životinjama neće e, imati pozitivne učinke na njihovo zdravlje, znači da moramo nešto promijeniti. No, velika količina laboratorijskih e, metoda koje postoje u literaturi, te metode moraju biti vrednovane i validirane. Mi smo pripremili jedan dosje kojeg smo poslali komisiji mogu ga do, možete ga dobiti, mogu ga dobiti i zastupnici u parlamentu i u tom smo dosijeu naveli e, na stotine mm, bibliografskih podataka, znanstvenih podataka koji podupiru našu tezu i o tome da pokusi na na životinjama nisu predvidljivi te o tome da postoje mogućnosti korištenja alternativnih metoda. I kada kažem alternativne zamjenske metode, ne mislim na metode koje će koristiti nešto manje životinja, već tu mislim na metode u kojima se životinja uopće ne koriste. Naravno, sada nemamo dovoljno vremena da vam predstavim dakle, cijelo znanstveno izlaganje u 6-7 minuta. Ali htjeli smo prikupiti sve te dokumente, staviti ih na raspolaganje parlamentu i komisiji, kako bi se onda pažljivo moglo procijeniti postoji li bolja metoda. A to je ono što do sada nije učinjeno. Bolju metodu moramo pronaći ako želimo zajamčiti zdravlje naših građana. I moramo pronaći bolje metode i što se tiče e, farmakologije i toksikologije i to za sve one slučajeve u kojima e, europsko zakonodavstvo predviđa i korištenje životinja i tu sad mislim na biocide, pesticide, Um, aditive u uh, hrani i tako dalje. Mi smatramo da cijeli taj dio treba revidirati i promijeniti i pružiti veću sigurnost europskim građanima. Hvala vam. Pani Rajs, čas Pana. Gospodine Rajs, izvolite. Imate sedam minuta vremena. Oui, euh, bonjour. Bonjour tout euh, Dobar dan svima. Hvala vam što ste nas pozvali kako bismo mogli sudjeliti u ovom pomalo kontradiktornom, kontradiktornoj raspravi. Po prvi put se ovo događa zato što su propisi za Europsku građansku inicijativu nakon Lisabonskog ugovora stupili na snagu i eto neću govoriti nažalost na engleskom, već ću vam govoriti ovako i bez ikakvog dokumenta na mom jeziku. Želim zahvaliti dakle odboru što su nas pozvali na predstavljanje inicijative. Ja sam Claude Res, 40 godina sam bio istraživač pri CNRS-u, Francuskom nacionalnom institutu. E, radim više od 50 e, godina na području biologije. Organizacije civilnog društva koje su potpisale ovu, ovu europsku građansku inicijativu uspjeli su prikupiti milijun potpisa, ali imamo još i dodatnih 250 e, udruga civilnog društva koje su podržale inicijativu. Naravno, naš je cilj da dovedemo u pitanje direktivu iz 2010. pod brojem 63 eh, gdje se govori da su životinje eh, pouzdani modeli za istraživanje eh, tretmana i lijekova za ljude i da se ti modeli mogu potpuno se smatrati prihvatljivim za istraživanje. Mi nismo suglasni s takvim načinom gledanja zato što životinja nikad ne predstavlja biološki model za neku drugu, niti jedna vrsta ne predstavlja biološki model za neku drugu vrstu. Neko možda tvrdi suprotno, ali ja ću vam to pokazati u potpunosti matematički način. Kao prvo, po čemu možemo definirati vrstu? Vrsta ima određena ograničenja. Ta ograničenja e, predstavljaju na način izolaciju u smislu razmnožavanja jedne vrste. Dakle, mačka se može razmnožavati sa, sa psom i tako dalje. To su genetska ograničenja, međutim svaka vrsta je genetski u potpunosti svoja. Kada ju se stavi pod određen stres, pod određen pritisak, kada ju se izloži kemijskim proizvodima, kada ju se izloži bolestima i tako dalje. Mislim, neću vam sad nabrojati cijeli popis eh, stvari koje mogu predstaviti problem za neku vrstu po pitanju zdravlja. Svaka vrsta će reagirati sa vlastitim genima, tim način, raznim simulacijama kojima je podvrgnuta i svaka će vrsta imati drugačiji uzorak genetski, niti jedna vrsta neće reagirati na isti način. Reakcije mogu biti slične, ali mogu biti potpunosti oprečne. Na temelju tog načela ne možemo reći da je jedna vrsta dobar pouzdan biološki model za neku drugu vrstu i zbog toga mi dovodimo u pitanje činjenicu da se mogu koristiti životinski modeli za e, prevenciju i za e, izradu e, proizvoda za ljudsko zdravlje, za medicinske istraživanja kojima ih podvrgavamo. Za kemijsku industriju je to nešto vrlo pogodno. Ako imamo nekakav proizvod X i ako ga želimo staviti na tržište, i ako je taj proizvod možda mrvicu kancerogen, kako bi dokazali da nije uopće kancerogen ili da je vrlo slabo kancerogen, onda možemo tu iskoristiti određen, određenu količinu miševa, jednu vrstu miševa koja je posebno otporna na rakove. Ako uzmite miš koji ima jednu drugu lineju genetsku koja je mnogo osjetljivija na taj proizvod, onda će naravno se pokazati da je vaš proizvod zapravo vrlo, vrlo opasan. A radi se tu o jednakom proizvodu. Isto tako, na primjer, estrogen, ako se testira estrogen, e, ako se, ako se modelira na CAH, onda je drugačije nego kada se testira na, jednom drugom, na jednoj drugoj lineji i to B61 GE. Kao što vidite, to je za industriju vrlo e, zgodno, a ipak to ne dokazuje da to nije neopasno za naše zdravlje. Imamo bolesti poput diabetesa ili Alzheimera, poput rakova, prije svega rakove dojke, e, zatim e, rak prostate, bolesti protiv Alzheimera i autizam koji se na taj način pokušavaju testirati. Imam i tablicu sa brojkama koje smo prikupili u Francuskoj. E, imamo jedno državno tijelo koje redovito objavljuje te podatke. I nažalost evo nisam uspio ovdje dobiti tu tablicu jer ne mogu internetom pristupiti toj stranici nažalost sada, ali sve to kako bih vam rekao da u devet godina između 2000. i 2009. godine su francuska tijela koje se bave javnim zdravljem um, su, sudjelovala u objavi određenih bojstva. recimo diabetes se je udvostručio, Alzheimer se je skoro pa udvostručio, rak e, dojke se udvostručio za više od zapravo 2%, e, autizam se je povećao sa faktorom 50 između 2009. godine, Ako kod prostate su se ustručile pojave te bolesti. Dakle, vidimo da imamo trenutno situaciju da smo izloženi vrlo opasnim problemima. Ako nastavimo sa životinskim modelima kao biološkim modelima za ljudsko zdravlje, onda kada naša djeca ili naši unuci koji su rođeni od 2000. godine pa nadalje dođu u odraslo doba, u ono srednje doba, 2050. godine, jedan od dva će imati diabetes, jedan od četiri će imati Alzheimer, jedan svaka treća žena će imati rak dojke, svi muškarci će imati dijagnozu raka prostate, a što se tiče autizma, imat ćemo tri djec, e, svako imat ćemo svako treće djece, djete koje je rođeno sa autizmom. I zbog toga moramo prestati sa pokusima na životinjama. Kako to možemo učiniti? Imamo određen znanstveni napredak koji smo mogli zabilježiti u proteklih 20-30 godina. Te su nam metode dopustile da izradimo određen broj alata kako bismo procijenili na primjer e, opasnost nekog, nekog kemijskog spoja. Imamo pluripotentne stanice, takozvane EPS stanice, to znači da ih možemo uh, diferencirati u bilo koju vrstu tkiva. Imamo te stanice koje možemo dobiti kao uzorak bez da mm, načinimo neku bol. Uh, možemo ih uh, iskoristiti od muškaraca i od žena, možemo ih dobiti od beba od male djece, od odrasle, od odraslih osoba, od starijih osoba i od pripadnika raznih e, etničkih skupina, bijelaca, crnaca, azijata i tako dalje, možemo pomoću te metode, ako te stanice izložimo nekom kemijskom spoju, tekom određenog razloga i pod određenom koncentracijom, vidjeti kako će ona reagirati na taj spoj, na taj proizvod i to na našim vlastitim stanicama. Naravno, to su naše stanice, to nije cijeli, cijela osoba. E, isto, takve, isto takve pokuse se mogu načiniti i na tkivu, ne kao kultura tkiva, ali e, na određenom komadiću tkiva. Mogu se čak, čak i u okviru kliničkih studija provesti na cijelim osobama i možemo vidjeti kako će zatim čovjek reagirati na taj kemijski spoj, a ne neka životinja kao što to trenutno traži uredba REACH. Uredba REACH traži da se kemijski spojevi um, testiraju na miševima, ali oprostite, miševi nisu bića od 70-100 eh, kilograma. Što se tiče biomedicinskih istraživanja, samo bih htio citirati riječ jednog Nobelovca, Sidnija Brennera, koji kaže da treba u biologiji vršiti pokuse od kreveta govornik eh, je prekinut. Da, evo znam da imam ograničenje u vremenu. Samo da zaključim da ne možemo nastaviti tako raditi i da je sada došlo vrijeme da promijenimo ritam. Biološka istraživanja, općenito rečeno, su jako uznapredovala. Trenutno imamo određen broj tehnika, bez da uđemo u detalje, koji nam dopuštaju da odgovorimo na neka pitanja koje se tiču ljudskog zdravlja, a ne životinja i rado bih da se to počinje koristiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Ispričavam se što imam tu neugodnu ulogu i što vam moram ograničiti vrijeme za govor. Prezentacije koje ćemo sada održati će također se moći vidjeti na internetskoj stranici našeg odbora za neko vrijeme. Sada prelazimo na sljedeću prezentaciju, to je prezentacija Europske komisije. Gospodin Direktor Falkenberga iz Glavne uprave za okoliš će kao sljedeći preuzeti riječ. Naći ćemo za vas ovdje jedno mjesto na panelu. Bilo bi vrlo dobro kada biste nam se mogli ovdje pridružiti. Evo samo kratko bih vas obavijestio o tome, sada kad imamo malo vremena, da Europska unija ima najnapredniji pravni okvir na području zaštite životinja. Pravni okvir koji je već pohvaljen i koji je priznat od strane međunarodne zajednice, uredba vezan, e, direktiva vezana uz zaštitu laboratorijskih životinja je izrađivana tijekom sedam godina, zatim nam je konačno uspjelo postići kompromis, no to je kompromis koji nije uspio zadovoljiti u potpunosti niti jednu stranu. S druge strane, naravno kompromis koji ne znujeva sve, smatra se dobrim kompromisom. Ne možemo svima udovoljiti. Kada građani postavljaju pitanja, no naravno mi moramo to ispitati njihove primjedbe i to želim još jednom naglasiti i zbog toga nam je ova današnja E, javna rasprava toliko važna. Evo sada sam iskoristio ono vrijeme koliko je bilo bilo potrebno glavni direktor dan se pridruži. Evo sada mu odmah bez daljnje odgode predajem riječ kako bi nam prikazao pravnu situaciju na razini Europske unije. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, hvala vam što ste organizirali ovo saslušanje. Moram reći da se sjećam jako počašćen što sam ovdje prisutna što mogu govoriti pred tolikim cijenjenim znanstvenicama. Kada ja dolazim iz e, ekonomske pozadine, no dopustili ste mi da vam prikažem regulatorni okvir Europske unije i to je moj posao. Pokušat ću se doći na to da objasnim neka od točaka koje smo do sad imali prilike čuti. Glavno, glavni zaključak inicijative mislim da je takav da se po tom pitanju svi slažemo. Svi znamo da postoje sigurni, bolji sigurnije bolje znanstvene metode koje se izrađuju. Neke od tih metoda sada odozljevaju na tržištu od onog klasičnog testiranja na životinjama i zbog toga je Europska unija izvršila reviziju zakonodavstva koje potiče iz 1986. godine, te smo 2010. godine izradili direktivu 2063, koja zapravo nameće svaku drugu vrstu metode pokuza osim testiranja životinjama. Sada bih vam pročitao članak broj 4 iz te direktive gdje stoji države članice trebaju osigurati da kada god je to moguće metoda koja je znanstveno gledano zadovoljavajuća ili strategija za testiranje koja ne koristi živote živih bića treba, e, mora biti korištena, mora biti dakle korištena tijekom postupka. U našem regulatornom jeziku e, postupak e, tu znači pokus koji uključuje životinje. Dakle, bilo koja druga mjera za vršenje pokusa životinje koja je znanstveno gledano zavoljavajuća, treba se koristiti na području Europske unije i naše države članice imaju obvezu pobrinuti se da je tome tako. Neko je već rekao od kolega ovdje na panelu da je to zakonodavstvo na učinkovit način preneseno u svih 28 država članica, no radi se o zakonodavstvu koje je dosta mlado, koje je stupilo na snagu u svim državama članicama krajem 2013. godine. Iskustva i rezultati s ovim komadom zakonodavstva su stoga još e, se tek nedavno pojavili i pokušavamo sada izvesti prve zaključke iz toga u prvom izvješću nakon pet godina implementacije, tako da imamo 2018. 2019. godine priliku da parlamentu, vijeću ministara predstavimo potpunu reviziju vezanu uz provedbu ovog zakonodavstva. Ovo zakonodavstvo ide još i korak dalje od ovog članka broj 4 koje zahtjeva korištenje alternativnih metoda tamo gdje su oni provjereni i e, dozvoljeni da se pobinamo da se korištenje životinja u okviru klasičnih postupaka smanji. Ako pogledamo uvjete pod kojima se to vrši, da u tom slučaju pokušavamo isto se pobrinuti da naše države članice u laboratorijama, kada sad je onim životinjama koji su uvijek koriste, još uvijek koriste za pokuse, da se prema njima upode na e, što bolji način, sa što više poštovanja, da izbjegavaju stres, e, bol i tako dalje. Stoga smatramo da je onaj stvarni izazov pred nama zapravo taj da brzo dajemo odobrenje novim alternativnim metodama vršenja pokusa kako bi zatim pomoću ove direktive 2060. godine mogli nametnuti e, te metode, učiniti ih obaveznim u laboratorijama koje vrše pokuse diljem Europske unije. U tom pogledu bih ja rekao da je Europska unija mnogo naprednija od bilo koje druge države na ovoj planeti za koju ja znam. Ja ne poznajem niti jednu drugu državu gdje imamo e, partnerske odnose, neko zakonodavstvo gdje tako snažno zastupamo dobrobit životinja i tako jasno zahtijevamo korištenje alternativnih metoda kada je gotovo moguće. u stvarnom životu, a mislim da mnogo kriticizma proizlazi upravo iz te sfere, dakle iz eh, stvarnog života, znanstveni odbori još uvijek argumentiraju na određen način. Ja sam poslušao prezentacije, ja sam uvjeren da su te prezentacije iznesene u eh, dobroj volji, ali kada gledamo kako znanstveni odbori raspravljaju o tim pitanjima, onda nažalost često još čujemo mnogo sumnje u solidnost tih metoda i iako Europska unija ima dobrobit životinja upisano u ugovore kao jedno od ciljeva Europske unije, imamo također i načelo predostožnosti koje je u našim ugovorima i mislim da ono na čemu bismo zajedno trebali raditi i mislim da tu Europska inicijativa može dati dobar doprinos je taj da odlučnije i brže postignemo znanstveni dogovor oko toga koji su postupci e, dovoljno pouzdani da bi mogli uživati naše povjerenje. Čuo sam sada da uredba RID zahtijeva pokuse na životinjama, da, to je istina, ali kao zadnju mjeru. Uredba REACH kao i svaka druga metoda testiranja zahtjeva korištenje alternativnih mjera postojećih podataka i samo kao zadnju mjeru kada nema nijedno od onog prethodnog e, ona prihvaća pokuse na životinjama. To stoji u toj uredbi i to je ono za što se mi moramo zajedno pobrinuti da postane stvarnost u našim laboratorijama. I e, u znanstvenim tijelima koje smo osnovali kako bi se osigurali da su one spojevi s kojima su naši građani u kontaktu u svakodnevici bili podvrgnuti dostatnom testiranju sa što manje vršenja pokusa životinja. Hvala vam lijepa. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Będziemy się... Hvala lijepa, poštovani direktora. Biće nam drago da i dalje sudjelujete na ovom saslušanju. A sada imamo prvog stručnjaka, gospodina Bilka, koji će održati izlaganje. Prije nego što uzmete riječ, međutim, htio bih reći da nakon što budemo imali izlaganje stručnjaka, imat ćemo pitanja i odgovore. Članovi parlamenta koji su zatražili riječ u ime pojedinih odbora imat će priliku da uzmu riječ, a drugi članovi moći će sudjelovati na temelju slobodnog javljanja za riječ. Gospodin Menaž će također uzeti riječ. A ovdje imamo i goste. To je gospodin Glik. Ako je on sada spreman, će mi drago sada predati riječ. Izvolite. Is the uh, microphone functional? Nadam se da mikrofon funkcionira. Hvala. Prije nego što zaputnem želim se zahvaliti Europskoj komisiji i odboru AGRI zato što su mi omogućili da danas eh, govorim pred vama. Zahvaljujem i pojedincima i nevladinim organizacijama kojima zahvaljujem što sam danas ovdje. Ima ih previše pa ih neću poimenično imenovati. Zahvaljujem svima vama koji ste danas na ovom saslušanju. Stvarno mi je čast što mogu se danas obratiti vama. Pozva sam zbog svoga poznavanja modela životinja i želim kao prvo reći koje su moje kvalifikacije. Imam 20 publikacija koje kritiziraju životinski model. Ne radi se o člancima koji najavljuju rezultate istraživanja, nego se radi o člancima koji istražuju filozofiju znanosti e, koja je na temelju korištenja životinja u znanosti. Ja sam stručnjak za životinske modele, ali ne stručnjak u korištenju jedne ili više životinja za istraživanje bolesti. Autor sam čitavog niza članaka, knjiga i poglavlja koji su se objavili. Putujem svijetom kako bi govorio o prednostima i manama korištenja životinja u znanosti. Postoje prednosti, ja sam bio profesor na dvama sveučilištima u SAD-u i nemam nikakve financijske koristi od zaključaka koje ću donijeti na temelju ovog, ove rasprave. Nemam financijske koristi, to želim podcrcati, zato što mnogi ljudi često spomenju istraživanja koja su provedena kako bi se pokazalo da gotovo svi istraživači podupiru korištenje životinja u znanstvene svrhe. Vrlo često e, Međutim, takve osobe imaju financijsku korist, a kao drugo nijedno od istraživanja koje sam ja vidio ne govori o prediktivnoj vrijednosti životinskog modela kao načina istraživanja. U stvarnosti u biomedijskim znanostima i u farmaceutskom svijetu postoji poimanje da životinski model nema prediktivnu vrijednost za reakciju ljudi na određene bolesti. U mojim člancima sam o tome govorio. Na primjer, Imamo 100 cijepiva protiv HIV-a i SIDE i oni su testirani u životinjama, uključujući neljudske primate. Nažalost, nijedan od ovih slučajeva nije bio uspješan kod ljudi. To je 0 nula od sto. Ne trebamo navoditi druge statistike kako biste shvatili da nema prediktivne vrijednosti u životinskom modelu. Osim toga vidjeli smo da preko tisuću lijekova koji im daju neurozaštitu osobama koji su doživjele e, moždanu kap, e, nijedan od ovih lijekova nije doživio uspjeh na tržištu. Životinje nemaju vrijednost, prediktivnost za e, reakciju ljudi na određene lijekove. Međutim, ljudi kažu da takvi modeli imaju prediktivnu vrijednost, a to je područje moje ekspertize. Prediktivna vrijednost je opravdanje za korištenje životinja na testiranju lijekova. Ali tu se radi i o racionalizaciji, opravdanju i, e, i o greški, grešci koja se čini. Možemo koristiti životinje u devet različitih načina. E, korištenje životinja za prediktivno testiranje lijekova jedan od tih primjera. Od broja 3 do broja 9 na ovom slajdu je način na koji se danas koriste životinje. Mi koristimo životinje kako bi se zamijenio srčani zalistak u čovjeku ili kako bismo više saznali o svijetu koji nas okružuje. Od broja 3 do 9 vidimo alternative koje postoje danas uvijek nije bio slučaj, ali danas jest slučaj. Veliki problem je od broja 1 do broja 2. E, to su načini na koji se danas e, prodaju rezultati istraživanja tržištu. Znanost e, kaže da bi životinje moglo biti preditivno model za ljude, ali to je iluzija. Ovdje pokazujem kako naši odgovori na pitanja vezana uz primate i ljude e, mogu nas dovesti da to shvatimo e, kao nešto što se odnosi na gibone, e, orangutane, gorile čimpanze i može se prenijeti na ljude. Ali znamo da tu postoje razlike u genetskoj strukturi. Ljudi kažu da su to male razlike, ali drugo područje znanosti koje govori o prediktivnosti životnih modela je znanost o kompleksnosti. Ovaj slajd je prilično konfuzan, možda ga nećete potpuno shvatiti, ali moram reći da sam ovdje označio tri kruga plavom bojom kojim želim razgovarati. Kompleksni sustav sastoji se od jednostavnih sustava koji postoje na niskoj razini organizacije. Drugim riječima, svi se sastojime od um, dušika, vodika i jedan atom ugljika u um, čovjeku također se može naći i u drugim vrstama. Postoje hijerarhija organizacije. Što to znači? Da kad kombiniramo sve te atome, dobivamo gene, a gene stvaraju mreže. Međutim, situacije su raznolike. Na visokoj razini organizacije imamo kompleksne sustave koji ne reagiraju na isti način. Mogu reagirati na različiti način i upravo zbog toga imamo različita stanja koje su karakterizirana teorijom kaosa. A teorija kaosa prikazana na ovom slajdu. Ovo je matematički model koji prikazuje dva različita kompleksna sustava. I samo u nekoliko slučajeva se oni preklapaju. Postoji jako mala sličnost između ovih matematičkih modela. Kad je pokrenut ovaj e, program, postala je razlika između tamne i svjetle crte koja je postala sve jasnija. Što to znači? To znači da ako damo lijek čovjeku, možda će taj lijek ubiti čovjeka, ali ako taj lijek damo e, drugom živom biću, onda će ga taj lijek izlječiti. To je upravo ono što smo otkrili u ljudskoj medicini. Kao što znamo, ne reagiraju svi ljudi na isti način na lijekove i na bolesti. Na kraju, postoji teorijska zabrinutost koja dolazi od evolucijske biologije. I postoji empirijski, postoje empirijski dokazi koji kažu, navodno, da životinski modeli imaju pregitivnu vrijednost za ljude. Na ovom slajdu, koji je samo jedan od onih koje možemo naći u znanstvenoj literaturi, mi mjerimo bioraspoloživost čovjeka u odnosu na bioraspoloživost u primatima, glodavcima i psima. Ovaj grafikon možda djeluje konfuzno i on stvarno je zamršen, u tome je iz poanta. Ne postoji način organiziranja ovog grafikona. Ovdje se radi o e, grafikonu koji je difuzan. Ako želimo znati koliko lijeka količinski postoji u određenom tkivu, moramo proučiti možda životinju, ali to upravo nije tako, nego je suprotno. Životinje su bića koje moramo proučiti pomnije. Kao što vidite, Ovdje vidimo da nije lako proučiti i usporediti ljude i životinje. Bio raspoloživost je pokazatelj koji pokazuje da čak i kad imamo podatke za životinje, još uvijek nemamo pojma koja je bio raspoloživost e, za ljude. I ponovno e, to se može ticati toksičnosti, kancerogenosti, E, i e, utjecaja e, lijekova protiv raka. I upravo se zato koriste životinje kako bismo testirali na njima, a ne na ljudskom biću. Životinje u bilo kojem slučaju nisu dobar način testiranja. Ali mi ih koristimo svakako kao prvo moguće rješenje ne kažem da životinje ljudi nemaju ništa zajedničko. Naravno da imaju, jer e, svi sisavci imaju pluća i srce. I e, dakle, to su karakteristike koje se provlače kroz cijelu vrstu. Ali više razine organizacije su drugačije od nižih i tu male genetske različitosti proizvode velike razlike između vrsta. Genetske različitosti postoje među vrstama, ali postoje u genetici jako male različitosti i čak i među pojedinim ljudskim bićima. Danas smo u takozvanoj eri personalizirane medicine, to znači da želimo imati e, lijek za genetski profil određene osobe, a ne sestre ili drugog srodnika. Međutim, u medicini ne postoji jedno rješenje za sve. Već godinama znamo da muškarci i žene drugačije reagiraju na bolesti i na ljekove. Postoje etničke skupine gdje postoji variacija u reakciji na bolesti i ljekove. Ali također smo naučili da jednojajčani blizanci ponekad imaju drugačiju reakciju na bolesti i ljekove. Ako vam netko kaže da je došlo do genetske modifikacije životinskog modela, molim vas da ih pitate kako su to modificirali i koliko je trebalo e, modificirati model kako bi se dokazalo e, da je reakcija jednaka u dva jednojajčana blizanca. Ako je kod dva jednojajčana blizanca reakcija različita, onda je nemoguće da će testiranje na životinjama imati prediktivnu vrijednost za ljude. Većina lijekova nema nikakav učinak e, ili njih ne toleriraju ljudi. Jeste li mi dali 16 minuta? 10. rečeno mi je da imam 16 minuta na raspolaganju. Ispričavam se. Imam govor od 16 minuta ali pokušat ću preskočiti nekoliko slajdova i ubrzati izlaganje. Inicijativa o kojoj govorimo danas tiče se etike i znanosti, ali ako životinje nemaju prektivnu vrijednost, onda nemamo mogućnost da kažemo kako vinisekcija ima znanstvenu vrijednost. E, zahvaljujem što ste mi oprostili na tome što sam prekoračio zadano vrijeme. Hvala. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani. Hvala. A sada idemo na dio gdje će se postavljati pitanja i odgovarati na njih. Imamo članove pojedinih odbora koji sudjeluju na ovoj raspravi koji će postavljati pitanja. Imamo i zadano vrijeme za pojedina izlaganja, odnosno pitanja članova. Gospođa Aguilera ima dvije minute. Molim vas da se pridržavate zadanog vremena. Izvolite. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine predsjedniče. Najprije želim eh, zahvaliti i čestitati organizatorima Europske građanske inicijative. Mislim da su učinili jako puno, da je inicijativa dobra, ja sam pratila vaša izlaganja i naravno pratit ću i ostala danas. Želim zahvaliti i svim znanstvenicima i istraživačima, svima. Zato što mislim da svi doprinose našem zdravlju i unapređenju kvalitete našeg života. Dakle, svima zahvaljujem i onima koji eksperimentiraju na životinjama. Ja nisam stručnjak. Nisam stručnjak za istraživanje i za pokuse na životinjama. Pokušala sam prikupiti sve moguće informacije na tu temu. Sastala sam se i sa istraživačima, sa znanstvenicima, imala sam priliku posjetiti tehnički e, park biomedicine u Granadi. Oni također provode pokuse nad životinjama. I stvarno pokušavam prikupiti što je više podataka moguće. Ali imam neke sumnje. U direktivi 63 2010. Želim reći Cilj ove direktive je potpuna zamjena pokusa nad e, životinjama. Tako da ja mislim da je e, cilj te direktive dobar. Netko od vas, ne znam tko, rekao je da s biološke strane jedna životinja ne može zamijeniti drugu, drugu životinju druge vrste. Čula sam i suprotno mišljenje. E, čula sam argumente vaše i protivne argumente. I javlja se vrlo važno znanstveno pitanje. Prema mojem mišljenju, danas je vrlo teško zamijeniti testiranje nad životinjama danas. Ja mislim da je direktiva dobro usmjerena i da je cilj da se kroz niz godina testiranje nad životinjama ipak zamijeni. Kada budete mogli odgovoriti, recite mi hoće li biti moguće u budućnosti e, u potpunosti zamijeniti testiranje nad životinjama drugim alternativnim metodama. Ja mislim da ne. Hvala vam. Pan poseł Janusz Wojciechowski, półtorej... Hvala. Gospodin Wojciechowski, imate minutu i pol, izvolite. Była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Izgleda da nije prisutan. Gospodin Hojsling, izvolite. Ja gut, ja Vorsitzender, habe ich ja jetzt drei Minuten. Gospodine predsjedniče, imamo da ja sada tri minute ili? Kao prvo želim zahvaliti e, onima koji su potakli ovu inicijativu i iako smo mi u Europi mnogo bolji od e, puno drugih, ipak trebamo politički raditi dalje na tome da poboljšamo situaciju jer ove gole brojke e, dobro pokazuju da koristimo 11,5 milijuna životinja trenutno u pokusima na životinjama to je samo pola milijuna životinja manje nego 2008. godine. Ovo je brojka iz 2011. godine. Još uvijek koristimo 7000 primata, iako ne koristimo čovjekolike majmune. To su brojke koje trebamo hitno još dalje sniziti. I zatim e, želim još reći nešto vezano s modeliranje na životinjama. Ja se slažem s time da životinski modeli nisu u poslovnosti pouzdani kada vidimo da 92% doživaju neuspjeh već pri prvim kliničkim studijama, a 30-50% se zatim moraju povući medicinskih proizvoda zbog e, nuspojava, dakle ta životinska presija nisu dovoljno snažna, ali onda prelazimo na drugo pitanje. Možemo li sa kompjuterskim modelima zamijeniti e, dosta toga je zapravo nemamo mnogo temelja, zato možemo li koristiti druge stvari umjesto životinja, možemo li koristiti ljudsko tkivo za to da je proizvedemo slične rezultate. Moje pitanje je, jesmo li dakle, e, što se tiče podataka, sada toliko daleko napredovali da možemo koristiti i alternativne metode i ako da, imamo li dovoljno istraživanja koje idu u tom smjeru kako bi imali dovoljno materijala za istraživanje. I još jedno pitanje vezano uz e, ovu direktivu o kojoj se ovdje radi. Trenutno smatram da ne možemo potpuno se zamijeniti tu direktivu jer moramo imati na umu da s tom direktivom zaštićujemo i e, neke životinske vrste koje su izuzete. Trebali bismo možda možda usvojiti neke dodatne zakonodavne akte, jer se zapravo ne radi o tome da je ova direktiva loša. I zatim još jedno pitanje, postoji li negdje na svijetu već sada alternative koje se mogu iskoristiti i hoćemo li konačno doseći tu točku da više nećemo morati uopće koristiti životinje kao pokusne životinje, onda bi zapravo postigli ono e, čemu bi se svi veselili. Hvala. Hvala, gospođa Hazekamp, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem organizatorima ove inicijative, građanske inicijative. Ljudi stvarno reagiraju na različite načine kad se govori o eksperimentiranju na životinjama, bez obzira jesu li u pitanju primati, psi ili mačke. Većina pokusa vrši se tajno daleko od očiju javnosti i medija. Inače bi reakcije vjerojatno bile još jače. 12 milijuna životinja koristi se godišnje u Europi e, za pokuse na životinjama. 10% od toga su životinje koje provode čitav životni vijek u laboratoriju. Posljednjih nekoliko godina došlo je do povećanja po vršenja pokusa na životinjama i to je loše, to je sramota zato što životinje trebaju naše poštovanje, one ga zaslužuju zato što kao i mi imaju osjećaje. Postoje mnoga pitanja u vezi sa tako zvanom prediktivnom vrijednošću posebice što se tiče pokusa na životinjama vezano uz farmaceutske proizvode. Potpuno se slažem sa ovom građanskom inicijativom. Bilo bi dobro kad bi se što prije došlo do novog zakonodavnog okvira koji će biti točni i koji će omogućiti kvalitetnu razinu podataka među znanstvenicima. Htjela bih da ovim trima slova R, zamijeni smanjenju i poboljšanju, pridodamo još i rehoming. Dakle, moramo omogućiti to da se sve životinje koje su korištene u laboratoriju vrate u neki drugi ambijent, na primjer da budu prihvaćeni u neku obitelj. Hvala. Gospodin Marko Zulo, izvolite. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem govornicima koji su govorili prije mene, a i svim organizatorima na odličnom rezultatu. Dobili smo više od milijun potpisa kako bi se govorilo o reviziji direktive o vršenju pokusa na životinjama. To je instrument koji omogućava građanima da sudjeluju u političkom životu. Nadam se da će taj instrument biti korišten još više u budućnosti. Vratimo se sada na temu o kojoj razgovaramo. Htio bih privući pažnju na važnost e, potpore u odnosu na ove prediktivne modele na temelju neživotničkih metoda. Radi se o metodama e, koje nam je omogućio znanstveni napredak i danas ih mi moramo podvrgnuti validacijskoj proceduri kako bismo osigurali da su vjerodostojne metode. Ova validacija je vrlo složen i dugačak postupak koji može trajati do 10 godina i zahtijeva određene vremenske rokove. Zbog toga dolazi do birokratskog opterećenja i do velikih troškova. Alternativni sustavi trebali bi zamijeniti tradicionalne metode koje koriste životinje u znanstvene svrhe. Međutim, ovakve metode su već uključene u tradicionalno zakonodavstvo i imaju prednost da nisu obuhvaćene validacijskom procedurom. Kao što smo danas čuli u mnogim studijima, studijama se pokazuje da rezultati e, takvih metoda nisu uvijek primjenjivi na čovjeka. Dakle, čini mi se da se nalazimo u situaciji nelojalne konkurencije. Dakle, imamo inovativne metode koje nailaze na nekakve prepreke, dok metode koje se temelje na pokusima na životinjama prolaze. Htio bih pitati komisiju smatra li se potrebnim da se ponovno uzmu u obzir ovi postupci validacije kako bi se poduprle metode koje ne koriste životinske modele. Hvala. Dziękujemy. Dziękujemy. Hvala. Sad ću odmah dati riječ gospođi imate četiri minute. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htjela reći nešto o ovoj direktivi 2063. Predsjednik Europske komisije nam je o tome malo prije govorio i citirao je više članak 4 e, nego što drugo gdje se objašnjava da države članice moraju e, u potpunosti e, izvršiti sve kontrole mjere koje predviđa ta direktiva. I ja sama sam zabrinuta za dobrobit životinja, no ja branim regulatorni okvir te direktive gdje predviđamo obavezna etička procjenjivanja prije nego što se može zatim krenuti na pokuse na životinjama, a također imamo tu i e, poštivanje onih troje R, dakle da se smanji što više broj životinja za pokuse, da se zamijene životinje, da ih se ne koristi za pokuse ako postoje bolje alternative i isto tako poboljšati metode istraživanja kako bi životinje izlagali što manje patnji. Nakon ove rasprave moram reći da smo imali zapravo jednake razprave i kada smo pripremili tu direktivu. Ta direktiva nam omogućava da imamo ravnotežu između životinske dobrobiti i iznanstvenog napretka kako bi Europa ostala e, svjetski predvodnik e, što se tiče biomedicinskih istraživanja. Sada znamo da će 2017-2018 doći do revizije, to je vrlo važno budući da znanost napreduje. Meni bi bilo draže da se pokusi na životinjama provode u Europi u okviru naših standarda za dobrobit i zdravlje životinja nego u drugim dijelovima svijeta gdje su ti standardi mnogo niži. Jer ako mi budemo prestrogi prema pokusima na životinjama, ako ih zabranimo, onda će se ti pokusi na životinjama provoditi u Aziji, na drugim kontinentima gdje uopće ne postoje pravila vezanih uz poštivanje dobrobit životinja, ne postoje potrebne kontrole. Osvrnula bi se na neke od argumenata. Neki su si dopustili da kažu da ti pokusne životinje ugrožavaju zdravlje pacijenata. Ja bih htjela naglasiti da zakonodavni okvir koji je na snazi sam predviđa da se oh- ohrabri potaknu alternativne metode istraživanja, da se time te metode ne ograničavaju, baš naprotiv pomoć ove direktive, ali ipak moramo ustanoviti da smo uspjeli proizvesti terapeutske rezultate koji su neupitni, ali koji su nažalost postignuti na temelju pokusane životinjama. Evo nekoliko preciznih primjera. Um, uzimanje matičnih stanica i srca, zatim eh, uzorci za tretman eh, Alzheimera, zatim isto tako nedavna fisilina koja su dopuštena u jednom kraljevstvu i rezultati su bili mogući samo nakon pokusa na primatima, svinjama i glodavcima. Trebamo poslušati i udruge pacijenata koji pate od e, rijetkih bolesti kojima je potrebno da se takva istraživanja nastave. I dakle da, mi moramo naći alternativna rješenja na temelju isto tako među ostalim istraživanja na e, matičnim stanicama, na stanicama iz ispupčene vrpce. No isto tako moramo i reći da su nam još uvijek potrebni pokusni na životinjama, iako to nikome nije drago, a sigurno niti ni laboratorijama koji ih moraju koristiti. Evo što sam htjela reći. Moje bi pitanje zapravo bilo da pokušate mi objasniti kako je moguće da smo postigli sve te uspješne rezultate na temelju pokusa na životinjama. Te rezultate koji nam pomažu tome da spašavamo živote. Kako ih zabraniti? Naravno da trebamo raditi na alternativnim rješenjama, ali danas su nam Danas nam je potrebna ta direktiva 2063. Wow. Proszę Państwa, e, bardzo proszę o unikanie tego typu Dame mi gospodo, mogu li vas e, zamoliti da ne izražavate vaše mišljenje na ovakav način? Gospođa Grostet je govorila u ime odbora Envi i ITRE, a sada dajem riječ e, gospođi Cabeson Ruiz. Ona također predstavlja Envi i ITRE. Imate četiri minute, izvolite. Hvala vam. Ja najprije želim čestitati osobama koje sudjeluju u ovoj demokratskoj praksi i zbog kojih je upravo u parlamentu organizirana ova rasprava. Ali isto tako moram biti iskrena i reći e, ja sam liječnica i znam kakvi su učinci lijekova koje propisujem. Zato bih voljela govoriti o svojem iskustvu i postaviti vam nekoliko pitanja. Želim najprije reći da mi, većina koji smo ovdje prisutni, svi bismo mi voljeli da ne moramo koristiti životinje u uh, pokusima kako bismo napredovali u uh, razumijevanju i liječenju bolesti. No isto tako je istina da alternativne metode nisu razvijene za sve bolesti, a u nekim slučajevima to neće biti stvarno tako skoro. Tu govorim o uh, očnoj mreži, zatim in vitro ispitivanja na području mozga, to je danas još uvijek nemoguće i tko zna kada će se moći provesti. Što se tiče matičnih stanica, e, taj je model poželjan, da, ali za sada to još uvijek nije opcija za brojne bolesti. A pokusi na životinjama su doveli do brojnih napredaka u liječenju brojnih bolesti, od multiple skleroze do Parkinsonove, Alzheimerove bolesti. Dakle, ako želimo liječiti osobe i unaprijediti kvalitetu života, moram reći da je danas potrebno i neophodno provođenje postupaka nad životinjama, no naravno to mora biti učinjeno na etički način. To je isto tako jako važno za razvoj brojnih praznina kod smrtnih bolesti. Recimo za slučaj dijabetesa pokusi na životinjama su također bili korisni a brojni su takvi slučajevi, brojne su takve bolesti. I to smatram da treba braniti i sa pravne strane. Zato što ovdje smo čuli da nije potrebno provoditi pokuse nad životinjama, zato što nemamo identičnu genetsku strukturu sa životinjama. No, to je tek jedna faza unutar istraživanja. I još jedna stvar ću vam primjer kako biste to bolje shvatili. Što bi se dogodilo da smo mogli provjeriti učinke talidomida na životinjama? Vjerojatno udruženja bolesti ne bi zvali Europski parlament da im se prizna ovaj strašan e, efekt. I mogla bih navesti još jako puno takvih primjera. Tako da to što nema identič, e, genetske identičnosti, to jednostavno nije dovoljan razlog da se kaže da životinje nisu odgovarajući model. Osim toga, većina modela veterinarskih praksi su dakle rezultirali upravo iz ovih istraživanja, a isto vrijedi i za liječenja bolesti ljudi. Stoga na kraju mogu reći da, da je barem da su barem pokusi nad životinjama dali 100% sukladnost, no svakako e, napredak u liječenju bolesti se ne može dovesti pod upitnik. Netko je spomenuo i povećanje broj bolesti i da se to povezuje sa istraživanjem nad životinjama. Gospodine, dame i gospodo, povećanje broja bolesti nema nikakve veze sa istraživanjem e, i pokusima nad životinjama već su tu drugi uzroci. Ova direktiva je najbolja koju u ovom trenutku možemo imati. Najnaprednija na svjetskom nivou, najbolja što se tiče dobrobiti životinja. I stoga moram reći, dakle, ako kritički gledamo, kritički revidiramo direktivu i ako se traži da zemlje članice u potpunosti poštuju tu direktivu, ja smatram da bismo najprije trebali valorizirati posljedice koje bismo imali da nemamo pokuse nad životinjama. Hvala vam. Bardzo proszę pana posła Bakera. Panie pośle, bardzo proszę. Hvala. A sada riječ ima gospodin Baker. Hvala vam i ja najprije želim čestitati ovoj građanskoj inicijativi. Mislim da je ova direktiva, da je ova rasprava organizirana u pravom trenutku. E, čuli smo nekoliko govornika koji predstavljaju inicijativu, spomenute su dakle bojazni oko javnog zdravlja te korištenja kemikalija u, e, u društvu, zatim pokusi nad životinjama, te e, na kraju kampanja o zaustavljanju e, vivisekcije koja je jedan od važnih dijelova istraživanja e, i pokusa na životinjama. Mene zanima kako vi to zapravo planirate učiniti. ovdje postoji čitav niz tema o kojima bi se moglo razgovarati u ovom okviru. Direktiva iz 2010. čini upravo to. Mislim da na prvom mjestu pokušava izbjeći korištenje životinja u e, istraživanju, kao što je rekla govor, protekla govornica Renkla i ja također dolazim iz biotehnologija, tako da o tome možemo još e, razgovarati možda nakon e, pauze. Ali u svakom slučaju mislim e, da gospodine Greek, prezentacija koju ste vi dali dakle, će uništiti bilo kakav faktor predvidljivosti, bilo, bilo čemu Mm, ja mislim da vi želite reći zapravo da onda nije čak ni ljude moguće, e, nad ljudima nije moguće provoditi e, nikakva istraživanja. To znači da zapravo mm, da ne vjerujete u nikakva istraživanja koja se vode već 20 do 30 godina. Gospođo Grostet, da, učinili smo napredak u liječenju, u razvoju ljenkova, koristeći model životinje. Naravno, to nije bilo savršeno i uvijek se pokušava vidjeti kako se uopće pojavila određena bolest i ponekad su potrebni ti modeli kako bismo izgradili naknadne modele i e, kojima će se zamijeniti korištenje životinja. Za sada se svi modeli e, koji se koriste se temelje na podacima koji su prikopljeni iz e, pokušaja po, pokusa na životinjama. Mislim da moramo raditi na tome da se životinje ne koriste ukoliko to nije doista potrebno. Smatram da će revizija komisije biti vrlo korisna, zato što da, ta, se direkt, ta je direktiva usvojena u svim zemljama članicama, ali nisam siguran da se svugdje jednako dobro provodi. A moramo na tome inzistirati ako želimo da Europa ima najviše standarde na svijetu kad je riječ o pokusima na životinjama, ali ne slažem se kada kažete da pokušaj na životinjama neće dovesti do znanstvenog e, napretka i napretka u razvoju lijekova. Hvala vam, a sad... Sljedećeg govornika? Ne. Onda ću dati riječ našim stručnjacima. A, hvala. Oprostite što sam zakasnila, cijeli dan trčim sa sastanka na sastanak. Htjela sam se osvrnuti e, na ovome što, e, ovome što je riječ. Dakle, laboristi iz Engleske su poduprli ovu direktivu jer smo smatrali da je to unapređenje zakonodavstva Europske unije i da će osigurati da zemlje članice promiču alternativne metode na nacionalnoj e, razini. Mi smo također promovirali e, načela 3R, dakle zamjene smanjenja i poboljšanja. U veljači prošle godine smo na nacionalnoj razini e, naša vlada definirala strategiju za ispunjavanje tih ciljeva, ali nismo imali nikakve ciljeve o o tome na koji način će se proces provoditi i kako će se definirati, na primjer, smanjenjem e, broja životinja. Stoga moje pitanje je vrlo precizno. Dobili smo jako puno mailova od e, ljudi sa različitih strana rasprava. Stoga bih jako kao zastupnica to htjela bolje shvatiti. Kakve alternative postoje kad je riječ o pronalasku e, lijekova za bolesti poput multiple skleroze. Kakve praktične mjere bismo trebali promovirati na nacionalnoj razini u zemljama članicama kako bi se osiguralo da se ta tri načela implementiraju na konkretan način u zemljama članicama? Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Grig. Ovoga puta ću pokušati ne prekoračiti vrijeme koje mi je dodano. Bilo bi nerazumno od mene očekivati od mene da um, bilo bi nerazumno da ja očekujem da um, vi razumijete sve znanstvene aspekte koje sam vam ja u vrlo kratko vrijeme um, predstavio. No, društvo snosi štete izravno i neizravno zbog životinskog modela. Ako se doista žele spasiti životi ljudi koji e, pate od neuroloških bolesti. I ako europske institucije to žele učiniti na najučinkovitiji mogući način, onda se ova inicijativa mora evaluirati na odgovarajući način. Oni koji e, su protiv i oni koji su za e, životinjsko modeliranje bi trebali imati više vremena za analizu ove teme kako bi mogli pružiti detaljno odgovore. Ja to već radim neko vrijeme, ali zajednica koja provodi pokuse mm, na životinjama nije nikada učinilo isto. Već vam to puno govori o njihovom stavu. Ja želim e, imati priliku da obranim ono što e, znanost e, nudi i treba mi više vremena. Želim vidjeti stručnjake u relevantnim područjima relevantnim područjima znanosti da ocijene moj stav i tek onda otvorimo raspravu o svim pitanjima koja su e, postavljena. I na kraju, ono što ste danas čuli od gotovo svih koji su se javili su tek tvrdnje. Čuli ste tvrdnje da, su, da je životinsko modeliranje bilo uspješno u liječenju ovoga ili onoga u prošlosti. Pa ja mogu reći da sam bio na mjesecu, ali nisam i kao, znan, kao znanstvenik i liječnik i jednim dijelom i povjesničar mogu vam reći da svaki puta kada sam e, istraživao velike otkriće iz prošlosti i odakle su ta velika otkrića došla, e, životinski modeli su odigrali minimalnu ulogu, ako su uopće imali ikakvu ulogu. A u velikoj većini slučajeva ne samo da su imali minimalnu ulogu, već je i njihova uloga bila pogrešna, zbunjujuća. Današnja poliomelitis bi, lijek za poliomelitis bi bio otkriven e, četiri godine ranije da testiranje na majmunima nije vodilo u krivom smjeru. Ja sam napisao nekoliko knjiga o tome, a ima ih još na stotine o tome. Nemojte vjerovati bilo kome, nemojte vjerovati ni meni um, otvorenu raspravu o ovome na, jedno dva, tri tjedna kako bi vi zastupnici u Europskom parlamentu mogli donijeti e, odluku koja se temelji na stvarnim podacima i informacijama. Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny... Hvala vam. E, hoće li gospodin e, ravnatelj sada uzeti riječ ne. A sada onda dajem riječ organizatorima. Gospodin Venaš, Venaš je prvi, izvolite. As a veterinary surgeon, as, as a veterinary surgeon. Ja sam veterinar i ljudima kažem mm, da e, ne bih testirao lijekove za konje na papigama i ljudi se smiju zato što shvate tu poruku. Tako da ako ne bismo trebali testirati lijekove za konje na papigama, zašto onda lijekove za ljude testiramo na miševima? To je i nelogično, a i neznanstveno. Ja sam e, e, član dva povjerenstva za istraživanje životinjama. I jako je frustrirajuće za ljude poput mene ne imati priliku dovesti, e, dovesti u pitanje taj model, životinski model. Rečeno mi je da se moram držati načela od 3R koje definira direktiva i ne smijem izaći iz okvira tih načela. Tako da uopće ne mogu dovesti pod upitnik vjerodostojnost tog e, modela. Danas se istraživanja e, provode na miševima i to zbog istraživanja e, raka, tumora. I da, istina je, ne možete proučavati imunološke sustave miševa u ljudskim stanicama. Ali zar trebamo onda trošiti vrijeme, novac i e, raditi istraživanja na miševima ako umjesto da e, unaprijedimo tehnologiju i koristimo podatke od ljudi, ljudske podatke. Stoga smatram da ova direktiva e, nije dovoljno propitala određene aspekte. Zato što gotovo sva istraživanja na životinjama svi prijedlozi se opravdaju time što se e, kaže sljedeće. Ovo ću učiniti mišu i to će možda pronaći, to će mi možda pomoći e, da pronađem lijek za bilo kakvu bolest, tumor, Parkinson, a, Alzheimer, multipla skleroza. Sva znanstvena literatura pokazuje da vjerojatnost dakle teorijskog istraživanja, dakle istraživanja koje se temelji na znatiželji, bez ikakve primjenjivosti, iako će vam znanstvena zajednica reći da da, da se to može primijeniti na ljudske bolesti, dakle sva znanstvena literatura pokazuje da vjerojatnost da ovakva istraživanja dovedu do kliničkog rezultata je dakle 1 naprama 0,001%. Stoga bismo se mi morali zapitati, je li ovo doista najučinkovitiji način da koristimo naše resurse? Je li ovo doista najbolji način za da ostvarimo napredak? Ja mislim da nije. Direktiva je iznavjerila povjerenje građana i, i u smislu kad je riječ o sastavu etičkog povjerenstva, jako je puno e, članova e, koji provode pokuse na životinjama, a nemaju predstavnika alternativnih metoda. A čak i da bi ih bilo, još uvijek nema pravne definicije alternativne metode. I sada ako pokušate jednog e, znanstvenika koji provodi pokuse na životinjama odvesti pred sud i reći da bi trebali raditi nešto dakle, na ljudima, morate pronaći stručnjake, morate pronaći odvjetnike. A situacija je takva da su nam ruke zavezane Dakle, oni koji provode pokuse na životinjama imaju apsolutno sve. Bardzo dziękuję. W ten sposób panel pierwszy. Hvala vam. Ovime smo završili e, prvi dio našeg saslušanja. A sada bih zamolio profesoricu Baresinusi. da dođe e, za panel. E, dopustite i da ja nešto kažem. Sve naravno, sve nas prine, dakle i dobrobit životinja i provedba zakonodavnog okvira. I naravno smatramo da su pokušaj, pokusi nad životinjama potrebni da bismo shvatili kako funkcionira ljudsko tijelo i na koji način se mogu spriječiti i izliječiti e, bolesti životinja i bolesti ljudi. Radovi znanstvenika omogućuju pronalazak novih e, istraživačkih metoda i omogućuju i pronalazak metoda bez korištenja životinja. Mi smo naravno u potpunosti podržavamo razvoj takvih metoda. No isto tako moramo biti svjesni činjenice da bilo kakvo istraživanje koje se provodi bez korištenja životinja Dakle, kakvi bi bili rezultati takvih studija? Drago nam je, profesorice, da ste e, s nama. To samo e, pokazuje koliko je ovaj e, sastanak bitan. Hvala vam. Kao prvo, hvala vam što ste me pozvali. Sviđam se. Kao vam želim zahvaliti na pozivu što mogu sudjelovati u ovom javnom saslušanju i što mogu s vama podijeliti svoje mišljenje vezano uz eh, istraživanje na životinjama, a isto tako i istraživanje koje dopunsko drugim modelima koje imamo danas. Stanley Berners je rekao već prije da se istraživanje treba vršiti od kreveta do klupe i zatim se vratiti do kreveta. Ja sam jedna vrsta znanstvenice koja to radi sada već e, za, za njih 30 godina, ali nešto nam nedostaje u sredini. Stanley Brenner nije ništa po pitanju toga rekao. Ako u sredini želimo se vratiti onda iz klupe do kreveta, onda nam moramo koristiti modele kako bi mogli shvatiti naše rezultate. Zašto su životinski modeli pogodni za ljudsko i životinsko istraživanje? Već je rečeno da postoje genetske razlike između životinja. Koliko ja znam, imamo više od 90% identičnih gena između ljudi i miša. Mislim, to nije osoba od 100%, ali to nikad nije tako. Već je rečeno da dijelimo među ljudima i drugim sisavcima ista tkiva, iste organe, naša fiziologija je vrlo slična. Već je spomenuto da su mnoge bolesti zajedničke e, ljudima i nekim životinskim vrstama, kada se radi o dijabetesu, rak, e, raku e, imunološkim bolestima, bolestima središnjeg živčanog sustava i mnoge bolesti uključujući i AIDS. No nije rečeno da 90% veterinarske medicine također dijelimo da su vrlo slični proizvodi u veterinarskoj medicini razvijeni kao i oni koji se, kojima se služimo za tretiranje ljudi. Zašto su životinje toliko vrijedne za istraživanje ljudskog zdravlja i koje je poveznica sa modelima. Naravno da postoje modeli, no modeli također nisu identični. Životinski modeli nisu i također identični sa reakcijom s ljudima, niti je jedan model za određenu vrstu identičan sa modelom za drugu vrstu. Postoje razlike, a vrlo pažljivo moramo razmotriti te razlike ali isto tako moramo reći da postoji mnogo sličnosti koji su zapravo jače od razlika. Isto tako ne bismo trebali zaboraviti da postoji raznolikost među ljudima što objašnjava zašto kad kad ljudi reagiraju na vrlo različiti način na bolesti, na isto cjepivo, na isti lijek, Isto je tako i uskred rečeno kod životinja, zato što postoji i kod životinja velika raznolikost. Naravno da se modeli na temelju životinja trebaju popraviti i to se već događa proteklih nekoliko godina zbog znanstvenog napretka. Imamo sve veću sličnost sa ljudskim bolestima, imamo sada i sofisticirane tehnologije, neinvazivne tehnologije poput e, e, tehnologija za izrađivanje e, slika koje se koriste kod pacijenata i kod životinja i s kojima se rade studije na području modeliranja na temelju životinja. Imamo nekoliko iskoraka do kojih je došlo zbog korištenja modela na temelju životinja. Neću sve to spomenuti jer su neke već spomenuti, na primjer vezano uz liječenje diabetesa, vezano uz cijepiva. Iako je primjerice neko rekao nešto vezano uz cijepivo za poliomelitis, mislim, ali to su neka od cijepiva za koje smo prvi, prvo ustvrdili da su učinkoviti na temelju životinja. Dakle, što se tiče cijepiva, 2 do 3 milijuna smrtnih slučajeva svake godine uspijemo izbjeći zbog cijepiva i dalje moramo nastaviti sa istraživanjem na cjepivima. HIV je spomenut, nažalost, jer ja sam stručnjakinja za HIV. Ja dobro znam sve što smo postigli eh, po pitanju HIV-a i modeliranja na temelju životinjama od sredine 80-ih. Imate pravo. Imate pravo zato što nismo uspješno iskoristili podatke. Spomenuli ste oko 100 cijepiva. Mislim, nisu mi bitne te brojke, jer čak i ako se te brojke pokažu učinkovitima, primjerice kod majmuna, oni možda neće biti učinkoviti kod ljudi. Zašto? Je li to životinski model koji bi trebali kritizirati ili bismo trebali kritizirati znanstvenike? Doista ispostavilo se da kada se je pobliže pogledalo e, istraživanje za cijepivo protiv hiva. da na početku nismo koristili dobri model, nismo koristili dobri virus, nismo koristili dobra mjesta pojave Hiva, nismo zapravo imali uopće najbolje uvjete kako bi taj model E, odgovorio na ona pitanja na koje smo tražili odgovore, a sada moram reći da smo imali čudesan napredak i mogu vam danas reći da kada se radi o korištenju e, antitijela koje se mogu koristiti u širokoj primjeni, a koje su znanstvenici razvili, da već imamo podatke na temelju životinskih modela gdje smo ukazali na učinkovitost kada se radi o smanjenju onoga što zovemo rezervoarom za HIV to je ono što pacijentima omogućuje da, eh, da nastave sa liječenjem danas. Mi smo ostali napredak po pitanju tog rezervara i evo nedavno smo to potvrdili na temelju istraživanja na ljudima. To vam kažem samo zato što su nam potrebni životinski modeli, životinsko modeliranje, čak i ako je ono ograničeno, poput E, i alternativnih e, metoda i, alternativnih metoda i oni imaju svoje ograničenja. Imamo in vitro e, istraživanje, imamo matičnih stanica, imamo kompjutersko modelirane studije s tim u vezi. Njih se razvija, oni se konstantno poboljšavaju, to čine znanstvenici, a i te modele već naširoko koriste znanstvenici. U mojoj zemlji 80% znanstvenika koji koriste životinske modele prije toga prvo koriste alternativne metode i samo onda kada nemaju više izbora moraju prijeći na taj drugi dio da dobiju brojke koje se zatim mogu validirati ili ne, te brojke koje su prvo dobili alternativnih metodama koje nisu dostatne same, same po sebi. Zato što znamo da ti alternativni modeli, da su oni razvijeni, ali da oni ne mogu predstavljati sve one kompleksne interakcije između tkiva, između organa koje postoje u cijelom tijelu. To znači da bismo morali razviti bolje metode, bolje alternativne metode u budućnosti i svi smo pozitivno nastrojeni za takav napredak u budućnosti. Životinski modeli samo po sebi nam nije dovoljno. Moramo ići dalje, moramo ići na kliničke studije, onda na ljudima studije nad pacijentima se razmatraju vrlo kritično. Na primjer, na mom području, na području istraživanja HIV-a, mi znamo, a to odgovara onome što smo prije govorili kada se radi o genetici, znamo da postoji nekoliko pacijenata koji su otporni na infekcije HIV-a. Znamo da neki od njih, i to vrlo mali e, postotak njih, 0,3%, su otporni na razvoj te bolesti. Na temelju tih e, razmatranja među ljudima razvili smo životinsko modeliranje koje je u potpunosti reprezentativno za ono što smo uspjeli ustanoviti kod pacijenata. Nažalost, nemamo izbora. Ako želimo pružiti odgovor na neka od pitanja koje se postavljaju na temelju promatranja pacijenata, moramo se vratiti na alternativne metode postaviti zatim pitanja i u okviru životinskog motiviranja i zatim se vratiti ponovno pacijenti na kliničke studije kako bismo e, provjerili hipoteze, kako bismo provjerili sve rezultate kako in vitro, tako i in vivo. Zaključno bih htjela reći da s ovim 3R direktiva doista odgovara na to da zaštitimo životinje, ali i ljude tijekom istraživanja što nam dopušta da ostvarimo dalji napredak za obje strane na korist kako ljudskog tako i životinskog zdravlja. Vrlo mi je drago što to vidim, a to sam već i u prošlosti govorila, da ta direktiva kod životinskih modeljina da je slična etičkim standardima i propisima za provođenje kliničkih studija nad ljudima tako e, čak moram reći ipak da imam i nekih e, stvari zbog kojih žalim, što recimo ovdje nisu prisutni pacijenti da bi mogli nam pružiti svoje vlastito viđenje toga. Od kad sam dobila Nobelovu nagradu, rekla sam si, zato što su mi pristupili mnogi pacijenti, da ću pokušati učiniti najbolje u tome da ih zastupam, da budem njihov glas. To pokušavam učiniti danas, puti njihov glas I sigurna sam da svi svačate da ako sada zaustavimo životinsko testiranje, da će to biti katastrofa kako za životinsko i za ljudsko zdravlje. Imajte na umu da je naša dužnost odgovoriti na očekivanje pacijenata. Naša je dužnost poštivati ljudski i životinski život i e, mislim da smo svi danas ovdje zato što zapravo dijelimo tu istu ideju. I e, kao posljedna točka htjela bih ohrabriti Europsku zajednicu da potiče više istraživanja za alternativne metode koje bi se mogle koristiti u budućnosti kako bi mogli odgovoriti na naše potrebe. svima bi nam bilo vrlo drago da imamo alternativne metode koje bi predstavljale ono što, zapravo, što nam zapravo treba. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo profesorice, na ovom izvjesnom izlaganju. Također vam hvala zbog toga što ste se osvrnuli na očekivanje pacijenata. I to je jedan vrlo važan aspekt. Sada prelazimo na pitanja od strane zastupnika. Prvo riječ predajem gospodinu Marku Tarabele. Tarabeli na, jedan, na minutu i pol, maksimalno na dvije minute, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, pokušat ću biti kratak zato što je profesorica si e, savršeno sažela i e, moje gledište. Imam veliko poštovanje prema građanskim inicijativama, oni idu u tom smjeru da želimo imati manje pokusa nad životinjama, manje životinske patnje, veću dobrobit životinja, to je dobro i samo želim reći da smo mi pomalo dekadentni možemo u Europskom parlamentu zato što su izjave i inicijative vezanih uz e, dobrobit životinja mnogobrojnije zapravo od naših izjava vezanih uz stanje neishranjenosti u svijetu, samo uspotrečeno, ali ipak treba u potpunosti izraziti poštovanje prema toj građanskoj inicijativi i postoje mnogo gledišta s tim u vezi. Ja se slažem sa kolegama Kabesan Luiz, Filikom Debakrom, gospodinom Grostet, jer smo rekli da smo pokušali smanjiti što je više moguće brojeve pokusa na životinjama i poboljšati e, alternative. Ali ako sada zaustavimo disekciju to će biti gotovo kriminalno. Jer znamo da smo postigli veliki napredak, živimo u svijetu koji je sve više kemijske prirode, koji je sve više zagađen, ali ipak možemo zbog napredka medicine očekivati napredak e, za naš život, to je zahvaljujući napretku znanosti isto. Treba uzeti u obzir naravno legitimne želje i pomiriti ih sa globalni, globalnom dobrobiti. Imali smo i druga pitanja, ali evo recimo kad bi sad imali građansku inicijativu o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Europi i za to bih možda mogli, uspjeli prikupiti milijune potpisa i možda bi u Mađarskoj dobili podršku za to, ali znači li to da trebamo to doista učiniti? Ne, kad kad treba ići protiv e, struje i evo gospodine predsjedavajuće, sad ću završiti, dakle ova građanska inicijativa je vrlo pohvalna, mi pa želimo saslušati, znamo da politički gledano imamo vrlo različita gledišta po tom pitanju, ali zapravo smo na to i naviknuti u našem radu. Hvala vam. Gospođa Hojbuh je sljedeća. Hvala vam lijepa. Klub zastupnika zelenih je 2010. godine glasovalo protiv ove direktive zato što smo smatrali da je zaštita životinja i zahtjev za provođenjem pokusa bez životinja, nešto što s time nismo išli dovoljno daleko, pa smo čak i ostvarili neka pogušanja. Iako sada govorimo da je naše europsko zakonodavstvo vrlo uzavno u globalnom okviru, ipak e, želim reći da pojedinim državama članicama nije dozvoljeno ići dalje od ove direktive i usvojiti strože propise. Smatram da je to jedan veliki minus i ja se i pitam i zašto je tome tako. Jednostavno je nedopustivo da dođe do patnje životinja kako bi se postigli rezultati istraživanja koji se zatim uopće ne mogu prenijeti na ljude. Znamo sada da se 9 od 10 pojeva koji se testiraju na životinjama kasnije uopće ne mogu iskoristiti za ljudsku medicinu. Istraživanje jajca je tu vrlo klasični primjer zato da imamo mnoštvo istraživanja tijekom mnogih godina, od 80. godina se vrši istraživanja i dalje nemamo cijepivo. Mi smo uspjeli na temelju e, cijepiva, na temelju istraživanja životima posjeći dobro cijepivo. Može doći i do umjetnih simptoma a zatim se ti sustavi ipak patentiraju i zatim tu postoji jedan komercijalni interes, a na temelju tog komercijalnog interesa se pokuse na životinjama zatim ne pokušavaju spriječiti, već se naprotiv potiču. Smatrate li da, uzavši u obzir te manjkavosti, da možda ne bismo trebali ulagati više u pokuse bez životinja, kako bi se bolje mogli prenijeti rezultati na čovjeka, i rekli su isto tako da su se pokusi nad životinjama poboljšali zbog napretka znanosti i boljih znanstvenih metoda, ali pokusi nad životinjama su se poboljšali zato što se mnogi ljudi zalažu za to da se ne nastavi dalje sa vršenjem takve patnje kao što je tome bilo slučaj u prošlosti. Kao što znate imali smo bezbroj pokusa nad životinjama u svrhu samo e, ispitivanja kozmetičkih proizvoda. Mislim, to smo uklonili, a nadam se da ćemo uspjeti ograničiti još i ovo ostalo. Hvala. Gospođa Senra. E, e, primer lugar... Ja želim zahvaliti i čestitati organizatorima na ovoj važnoj inicijativi zbog koje imamo današnju e, raspravu. E, želim također reći da nisam stručnjak za ovo područje, ali smatram da je dobro čuti sva mišljenja, čuti sva znanstvena saznanja kako bismo mogli donijeti odluke. I dakle, kad je riječ o nama kao osobama, kad moramo odlučiti kako brinuti za svoje zdravlje, a i kada smo dijelom institucija poput parlamenta. Sviđa mi se pristup ove inicijative i na ono što se ona koncentrira. Cilj inicijative je dakle saznati mm, je jesu li doista pokusi na životinjama korisni za ljude. Zato bih ja voljela čuti jednu širu raspravu, jednu širu raspravu koja bi uključila sve podatke na društvenoj razini, zato što u principu uglavnom imamo samo podatke koje su interesantni velikim laboratorijima, velikim proizvođačima lijekova, a nemamo pristup drugim vizijama i drugim znanstvenim spoznajama koje mene i tekako interesiraju, a vjerujem i naše građane. Zato što mislim da vrlo često je dovoljno samo e, primijeniti zdravi razum. A moje pitanje je, postoji li nekakav odnos između vrste istraživanja koje se provode nad životinjama i činjenica da su lijekovi danas treći uzrok e, smrti na svijetu. Hvala vam. Pani posel Gardini. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Gardini. Hello, I replaced Madame Gardini of Oprostite, ja zamjenjujem gospođu Gardini. U potpunosti poštujem ovu građansku inicijativu i potpise naših građana, ali mislim da moramo imati ozbiljnu raspravu bez emocija. Cijenim uravnoteženu e, intervenciju gospođe Vanessa Nussi i stvarno vjerujem da su prava životinja u znanstvenim istraživanjima e, doživjela veliki napredak. E, isto tako tri načela, tri R načela su također jedan važan napredak. Potpuno ukidanje istraživanja i pokusa nad životinjama će dovesti do toga da će istraživači napustiti Europu i otići u druge zemlje svijeta. U proteklih nekoliko godina istraživanja nad životinjama su dovela do velikih e, spoznaja i napredaka. Ja sam u proteklih nekoliko e, mjeseci organizirala dvije radionice i druga je bila sa dobitnicima Nobelove nagrade za 2014. E, za medicinu. I tu smo čuli da bi bilo gotovo nemoguće ostvariti velik broj spoznaja bez pokusa na životinjama. Isto tako, mnogi od nas su dobili e, pismo doktora i istraživača sa Biomedicinskog instituta u Europi u kojima stoji da su pokusi nad životinjama doveli do napretka u zaštiti srca za vrijeme srčanog napada i u još velikom broju slučajeva. U istraživanju bi se moglo koristiti i računalno modeliranje te korištenje ljudskih stanica te ostale alternativne metode, no nažalost za sada alternativne metode još uvijek ne mogu u potpunosti zamijeniti korištenje životinja u znanstvene svrhe. Zato vjerujem da za brojne bolesti, uključujući i kompleksne poremećaje, treba jako dobro poznovati e, cijelu situaciju i zato smatram da je još uvijek potrebno koristiti e, životinje u istraživanjima. Vi ste govorili u ime odpora Envi a sada gospodin e, Ek u ime odbora Envi. Hvala vam gospodine predsjedavajući, čuli smo mnogo dokumenta za i protiv, a ja bih htio uputiti na jedno činjenično stanje koje još nismo spomenuli u našoj rastavi. Stop je treća europska građanska inicijativa koja je uspjela ostvariti onaj kvorum 1,1 e, milijun e, stanovnika iz 26 država članica su podržale svojim potpisima tu inicijativu. Skoro 80% europskih građana prema ozbiljnim anketama odbijaju pokuse nad životinjama, zato što jednostavno više ne mogu prihvatiti da se godišnje 12 milijuna životinja ubija tijekom pokusa, da više ne mogu prihvatiti da im od izvora do izbora obećajemo da će se smanjiti pokus na životinjama, zapravo se događa suprotno. Konačno moramo uzeti u obzir da imamo opad vrijednosti u našem društvu, to je zapravo e, životinje se više ne smatraju samo iskoristivim modelima za bilo kakve pokuse. Ako Europska komisija ne prihvati Europsku građanu inicijativu, ako se ogradi od nje, će povjerenje u Europske institucije dalje opasti a jaz između političara i birača će se još i povećati, više nego što je taj jaz već sada velik. U budućnosti će biti još i teže ideale naše zajednice vrijednosti na vjerodostojan način zastupati. Mi smo oni koji trebamo zastupati interese građana, a to se neće dogoditi ako se i dalje sve više ljudi ograđuje od politike. Ne smijemo se čuditi ako sve manje izgubimo na povjerenju. Tu direktivu 2063 treba, treba temeljito promijeniti zato što nis, nemamo ciljovit, ciljovit pristup. Ne smijemo također ispustiti ni životinje suma, one mogu patiti kao i mi, a naravno isto tako ne smijemo zanemariti ni znanstveni napredak, istraživanje da, ali pokuse nad životinjama ne. I još jedna riječ za kraj, moramo prijeći na alternativne metode vršenja pokusa. Direktiva iz 2010. nije najbolja direktiva koju imamo zato što ne bismo onda u tom slučaju imali tih 12 milijuna životinja na kojima se svake godine vrše pokuse. Ta direktiva pomaže velikim farmaceutskim poduzećima, ali ne drugima i stoga moramo potaknuti sve da prijeđu na alternativne metode. Pan Taylor, Hvala vam. Ja poštujem cilj da se životinski testovi zamijene alternativnim metodama koji će biti relevantni za ljude. Da pojasnim. Ne vjerujem da ukidanje e, direktive 63 iz 2010. nije nužno najbolji i jedini način da bismo to postigli. E, slažem se sa gospođom Bajre Moramo raditi na e, konstantnom unapređivanju razumijevanja bolesti. No to ne možemo učiniti bez oslanjanja na pokuse na životinjama. Velik dio istraživanja se još uvijek oslanja na istraživanje nekih simptoma ljudskih bolesti u drugim bolestima. I znanstvenici to stalno, znanstvenici stalno propitkuju tu relevantnost. Nedavna studija je pokazala da 95% lijekova koje, koji, su koji su sigurni i učinkoviti kod životinja nisu prošli na kliničkim ispitivanjima i to zbog E, nepredvidivog toksičnog efekta na ljude i nedostatka učinkovitosti. Naravno da za bolje razumijevanje ljudskih bolesti da je treba e, poduprijeti istraživanje i razvoj lijekova, a ne oslanjati se na dokaze kojima se pokušava imitirati ljudsko tijelo. Zbog toga pozivam komisiju da e, razmisli o potpunom ukidanju pokusa na životinjama i da osnuje radnu skupinu sa skupinama poput e, Europske koalicije kako bi se zaustavilo testiranje nad životinjama i da se napokon ostvari napredak u tom procesu. Hvala vam. Gospođo Sander. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htjela zahvaliti gospođi Fonsovac dvadeset na njenom izlaganju. Želim joj izraziti svoje potpuno poštovanje vezano uz njen doprinos e, svjetskoj znanosti. Kao nova zastupnica nisam sudjela u pregovorima o, o toj direktivi iz 2010. godine. Ja sam dakle nova osoba u okviru ovog područja i nova članica u odboru ITRE, odboru koji je zadužen za pitanja veznih uz istraživanje. Htjela bih postaviti pitanje vezano uz e, neke znanstvene aspekte, a drugima bih prepustila samo moralnu raspravu. Kao znanstvenica htjela bih vam uputiti e, četvero pitanja. Prvo pitanje. Nakon što je 1983. otkrivena sida, posvetili ste jedan dio svojih znanstvenih istraživanja na to da razvijete nazvite, cijepivo. Bili sada to istraživanje bilo moguće da nije bilo pokusa na životinjama samo zahvaljujući novim tehnologijama? Moje drugo pitanje. Možete nam reći nešto više vezano uz prijenos rezultata koji se dobiju na temelju životinja na čovjeka? Kao treće, kada danas Europska unija revidira svoje zakonodavstvo i ako bi se tom prilikom uvela zabrana pokusa na životinjama, što vi mislite kako bi, kako bi to imalo posljedice na vaše znanstvene istraživanja koje su tamo u tijeku? Mislim tu prije svega na vaše znanstvene istraživanje vezanih uz istraživanje cijepiva za sidu, možda čak i vezano uz cijepivo protiv ebole. I posljedne pitanje. U Europskoj uniji imamo alat za istraživanje koji je vrlo važan, pod imenom Obzor 2020. Smatrate li da bismo mogli koristiti taj istraživački alat e, u smislu promišljanja o alternativama za pokuse na životinjama i da, kako bi to mogli učiniti? Hvala. Becker. Hvala vam sada gospodin Becker. Becker. Hvala vam. Mislim da su sada već jasni stavovi pojedinih klubova ali stvarno smatram da moramo imati racionalnu raspravu. Slažem se s gospodinom Tarabelom, e, demokracija nije samo tiranija većine, treba čuti i sagledati različite stavove i vidjeti što se može učiniti. I mislim da kad, kad čujete mm, govornike koje smo danas čuli, posebice naše znanstvenike, postalo mi je jasno da iako postoje nedostaci u e, pokusima na životinjama, to nitko ne dovodi u putanje, u pitanje i brojke su vrlo jasne. Smanjili smo broj e, životinja koji se koristi u e, pokusima za gotovo pola milijuna, tako da to je dobro. Tako da moje pitanje je, oni koji su organizirali ovu inicijativu, da li smatraju da bi, e, da bi nam u Europi bilo bolje sa ili bez ove direktive? Moje mišljenje je jasno, ja mislim da smo učinili korak naprijed Ovdje dijelimo podatke. E, radimo na novim modelam, modelima, zamjenjujemo životinski model. To nitko ne propitkuje, a to se stvarno e, događa. A mnogi ovdje govore kao da se to uopće ne događa. I da, u nekim slučajevima e, je najbolji način još uvijek koristiti životinje u znanstvenim istraživanjima. Tako da pitanje postaje vrlo jasno. Da li okvir koji danas na snazi je bolji ili lošiji od onoga što smo imali prije? Moje mišljenje o tome je jasno. A druga stvar koju bih vas htio pitati. Da, postoje jako puno razlika i čuli smo i raspravu oko teoriji kompleksnosti, ali ima i jako puno sličnosti. I sada u, prema vašem mišljenju kako možemo osigurati da se dakle, koriste prave stvari u pravom trenutku i što može znanstvena zajednica učiniti po tom pitanju. Dziękuję pani poseł Margaret Oken. Hvala, a sada gospođa Oken. Hvala vam na, vašoj, na vašim izlaganjima. Mene jako zanađuje da smo dakle u osamdesetima u Danskom parlamentu, ja sam tamo bila zastupnica, tada smo imali strože zakone od ove direktive. Naprimjer, bilo je apsolutno zabranjeno nametati bol životinjama. Ako se to činilo, trebalo je koristiti sredstva protiv boli. I to znači, dakle, to je govor, tu se radilo o tome dakle, da se koristi i manje životinja. No, dobro, ono što želim reći jest da je zakon kojeg smo tada imali bio mnogo stroži od općeg zakona o e, dobrobiti životinja, čiji je cilj bio zaštititi industrijske životinje. I pitam se, sada kada čitam ovu direktivu, ja smatram da bismo trebali u ovom području trebati, trebali imati vrlo stroge propise i tražiti alternative, i u ovom miksu nedostataka će nam za to sigurno trebati još jako puno vremena. Ali zašto ne bismo imali stroži zakon, poput onoga koji smo imali u Danskoj još u kasnim 80 I pokušala sam slušati raspravu i u vijeću i mm, mi smo tada u Danskoj tražili jako puno e, testova i provjeravali kriterije i morali su, e, sva istraživanja su morala zadovoljiti jako puno kriterija. Zatim ovdje imamo e, transparentnost u e, kliničkim ispitivanjima za ljude, zašto to nemamo u zakonodavstvu o pokusima na životinjama. Hvala vam. Ja ću govoriti u ime odbora za predstavke. Hvala, vi ste govorili zapravo u ime odbora za predstavke. A sada gospođa Evi. Hvala vam. Ja sam htjela zamoliti našu stručnjakinju, to jest upitati da, dakle, prvi zamorac na kojem se testiraju lijekovi je zapravo čovjek. Budući da 92% lijekova koji prođu predklinička ispitivanja na životinjama ne prođu onda klinička ispitivanja na ljudima. Zanima me vaš komentar na ovaj podatak, to je statistički podatak. Meni se stvarno čini da je ovdje riječ o velikoj prijevari e, farmaceutske industrije i iza, tog, e, iza te prijevare stoje velike e, farmaceutske tvrtke. I ne samo one, već i agencije i same Europske unije. koje ne e, poštuju transparentnost. Budući da i sama EFSA i EMA E, prekorene su od, same, od strane samog e, pravobranitelja da moraju biti e, transparentnije, budući da je i tamo bilo jako puno slučajeva okretnih vrata. No to je samo još jedan simptom bolesti u kojem se u bolnici ne liječe pacijenti već klijenti i to je za mene neprihvatljivo. Hvala, a sada gospođa Oui, merci. Je voudrais remercier euh, Hvala organizatorima ove e, građanske inicijative i hvala i našim stručnjacima što su nam dali svoja izlaganja. Današnje istraživanje nam omogućuje pronalazak i alternativnih e, metoda istraživanja toksiološki Testovi su recimo nešto što treba razviti. Oni su dakle i etički u redu i obećavajući na mnogo razina mogu stvoriti i puno e, radnih mjesta. A osim toga, jedna od najvažnijih stvari je da će zaustaviti patnju životinja. Zatim netko je govorio o mm, odlasku naših znanstvenika ako se zaustavi testiranje na životinja. No ima e, rješenje. Ako definiramo obvezu označavanja za obvezu za uvezene proizvode u Europsku uniju, tada bismo mogli sami donositi odluku. Tako da morali bismo to zakonodavstvo promijeniti. Hvala vam, sada gospodin Vočikovski ima jednu minutu. Hvala vam. Htio bih se zahvaliti organizatorima ove inicijative svaka inicijativa koja će nas natjerati da životinje tretiramo na humaniji način u skladu sa člankom 13 ugovora je dragocjeno. I mislim da bismo trebali, da treba izvršiti pritisak na europske institucije. S obzirom da e, direktiva postoji, da je ona na snazi, očito je da imamo problem u provedbi odredbi te direktive. I to je u principu inače slabost Europske unije, to što se odredbe ne poštuju. Možda trebamo specijaliziranu europsku ili nacionalnu instituciju koja će biti zadužena za nadzor provedbe. Na primjer, u Poljskoj radimo na novom zakonu o pokusima na životinjama i nažalost trend je takav da etička povjerenstva u etičkim povjerenstvima dominiraju oni koji imaju interese u pokusima na životinjama. Stoga doista moramo pomno pratiti poštivanje dobrobiti životinja u Europi. A sada uh, riječ ima sljedeći govornik. I will try to be very short, uh, but I like uh, to uh, mention... Hvala vam. Bit ću... Nastojat ću biti vrlo kratka i osvrnuti se na ono što je spomenuto u raspravi. Želim biti jasna. Naravno da alternativne metode napreduje spomenu, spomenuli ste toksikogenetiku, to je istina, ali to tu postoji napredak, ali to još uvijek ne znači da se može koristiti kao zamjena. Sve stadije u kojima se koristi nova tehnologija, dakle, koja se razvija. Stoga htjela bih još jednom ponoviti ono što sam rekla. Moramo e, podržati i potaknuti više istraživanja alternativnih metoda. I da odgovorim e, na jedno od pitanja. Ja sam sigurna da obzor 2020. da je to jedna od opcija. Da se može iskoristiti u istraživanjima alternativnih metoda, ali i u istraživanjima da se unaprijede životinski modeli. Htjela bi još spomenuti e, HIV. Kao što sam prije rekla, radim e, na HIV-u već jako dugo godina i spomenuli sa da nemamo cjepiva na, za HIV i to je istina, slažem se. Ali Stvarno mislite da nismo ništa naučili iz životinskog modela i danas ostvarujemo napredak u stvaranju cijepiva upravo zbog toga što smo prikupili sve te znanstvene informacije u svim ovim godinama. Neutraliziranje antitijela koja su se pokazala, to se pokazalo učinkovito u životinskim modelima i nedavni znanstveni izvještaji to u potpunosti potvrđuju. I dakle to je prema životinskom modelu, dakle na majmunima. Gospođa, gospođa Sender je također e, postavila pitanje hoće li biti, mogu, biti moguća istraživanja za cijepiva na sadašnjim modelima koje imamo. Bez ikakvih studija danas naši pacijenti e, očekuju liječenje koje će zaustaviti napredak bolesti. Moj odgovor danas je nažalost ne. Ja se nadam da će to jednoga dana biti moguće, ali danas nije. I još je bilo jedno pitanje o, o tome možemo li pretvoriti podatke iz dobivene iz životinskih modela u podatke koji su relevantni za ljude. Da, naravno, spomenuli smo uh, ebolu, vi ste spomenuli ebolu. Nedavno su testirane tri oblika liječenja za ebolu i na ljudima i potvrđena su. Samo jedna, koktel antitijela to je, ima 43% e, učinkovitosti Mekart modela. Podaci su nedavno pokazani. Dakle, učinkovitost od 45% kod ljudi. Tako da da, mogu se podaci prenijeti ako se model koristi na pravilan način, u najboljim uvjetima i to je stvarno jako važno. I na kraju bih eh, htjela reći da se ne bismo, da se ne, smijemo protiviti i opirati alternativnim metodama eh, kliničkog ispitivanja kod ljudi. Potrebne, potrebno su nam svo troje i međusobno se nadopunjuju. I ja se nadam, baš kao i svi vi, da ćemo jednoga dana imati bolje metode, bolje pristupe i da ćemo napokon smanjiti ili čak i zaustaviti sve pokuse na životinjama. I da ćemo s našim novim metodama moći biti, moći imati dobra predviđanja za kliničke, eh, kliničke ispitivanja kod ljudi. Ovdje vas sve pozivam, zato što ovdje smo u Europskom parlamentu, obzor 2020. je najbolje mjesto. Obzor 2020. je namijenjen inovaciji, a inovacija nam je potrebna za budućnost. Potrebna nam je inovacija za bolje životinske modele, ali malo sam zabrinuta kad vidim da u pozivu za E, obzor za 2020. se nigdje ne spominju zarazne bolesti. A takvih bolesti kako imam, sjetite se samo ebole. Tako da eto, upozoravam vas na e, to. Moramo paziti da europski pozivi na dostavu projekata odgovaraju potrebama dakle i životinje a i životinja a i ljudi. Dobro. Są pytania do pana, do pana dyrektora. Zahvaljujem. Ima li pitanja za gospodina Falkenberga? Možete li kratko odgovoriti, molim vas? Zahvaljujem, predsjedniče. Dozvolite mi da reagiram na nekoliko stvari koje sam čuo u toku ove rasprave, a vezano su uz direktivu čitala sam da direktiva ne dopušta održavanje striktnih mjera. E, članak 2 direktive je dovoljno pročitati kako biste shvatili da to nije tako, nego direktiva omogućava striktne mjere za one države članice koje to žele. To je e, nešto što su druge države članice koristile kako bi obavijestile da zadržavaju svoje mjere. Margaret Auken je rekla da je dansko zakonodavstvo predviđalo mjere za smanjenje boli kod životinja uključujući anestetike. Članak 14. direktive je nešto što stvarno treba pročitati jer to je dio direktive iz 2010. o kojoj danas govorimo. I na samom kraju čuo sam da bi bilo nemoguće da znanstvenici dovode u pitanje odluke koje donose znanstvena tijela, EKA ili druga dijela. Ova direktiva kao i drugi zakonodavni dokumenti mogu biti razmotreni sa strane građana, oni ih mogu osporiti, mogu se obratiti komisiji, mogu se obratiti e, odboru za žalbe parlamenta. Dakle, ima čitav niz instrumenata u europskom zakonodavstvu e, koji su na raspolaganju. Kao i kod mnogih e, zakonodavnih dokumenata moramo zajedno aktivno surađivati kako bi se oni pravilno proveli i kako bi se postigao glavni cilj ovih direktiva. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime organizatora daću riječ gospodinu Rajsu. Izvolite. Zahvaljujem. Ja bih htio predstaviti neke znanstvene elemente za koje smatram da su važni, a želim imati na umu i ono što je rekla profesorica eh, Baresinusi. Zahvaljujem na ono onome što nam je rekla, ali nije me uvjerila. Imamo otprilike 265 publikacija eh, gospođe Baresinusi pogotovo što se tiče prijenosa side od majke na djecu. Ja vam zahvaljujem na svemu što vi činite u vezi s ovim problemom koji je jako velik. Kad bismo mogli izlječiti sidu, ne bismo se više trebali brinuti za prijenos od majke na dijete. Dakle, zašto ne razvijemo terapiju koja će pobijediti sivu. Gospođa Sinci već 30 godina bavi se istraživanjem kako bi pokušala pronaći lijek. Ima već e, tisuće drugih istraživanja o toj temi, ali trenutno nije moguće ikoga izlječiti od side. Kad sam radio u laboratoriju, razvio sam istraživačku temu na temelju hipoteze ako tri, nakon tri ili četiri manipulacije hipoteza ne bi funkcionirala, onda bih stvorio novu. Međutim, već godinama gospođa Sinusi se bavi istim pitanjem. Ona proučava učinak e, na čimpanze. A tu se ne radi toliko o virusu HIV-a i SIDE, nego virusu SVA to je virus koji pogađa čimpanze i majmune. Dakle, to pokazuje da sida u čovjeka i e, sličan virus u primatima nije ista stvar. Ti virusi dakle ne mogu se poistovjetiti. Ako želimo pronaći cjepivo protiv side, to je moguće, ali taj cilj odmiče se više zato što virus stalno mutira. Kad ste pronašli cjepivo, onda vam je e, virus već promijenjen. Pogledajmo izbliza mehanizme koje omogućavaju ovom virusu da izbjegne imunološki sustav. U ovom slučaju ste vi vjerojatno postigli neki napredak. U Francuskoj Međunarodni centar za znanstvene istraživanja dobio je patent u vezi sa terapeutskim pristupom SIDI koji bi omogućio definitivno uklanjanje virusa iz tijela pacijenta. Taj je patent predložen farmaceutskoj industriji. A, gospođa Baresinuzi je glasnogovornica ovih e, industrija ali centar CNRS eh, je rekao da nije u nadležnosti centra vršiti klinička istraživanja. Ja sam pokušao kontaktirati dvije velike farmaceutske multinacionalke i oni su mi dali isti odgovor za naš je SIDA biznis koja predstavlja 36 milijardi dolara godišnje prometa. Dakle, mi uopće nemamo namjeru odreći se nijednog centa velike hrpe novca na koje sjedimo. Hvala. Zahvaljujem. Ima li još netko želi uzeti riječ? Zahvaljujem. Rado ću odgovoriti. Kao prvo želim pojasniti da ja ne predstavljam farmaceutske kompanije. Nikad nisam radila za takvu tvrtku kao znanstvenik, nego sam znanstvenik koji radi u akademskom svijetu. Nisam nikad dobila sponzorstvo nijedne takve kompanije. Stvarno moramo to podcrtati. Kao drugo, vi vjerojatno niste dobro pročitali moje članke i Jako mi je žao reći da ne znate da se bavim tim pitanjem već 33 godine, više se ne bavim samo prijenosom side s majke na dijete i želim vam pojasniti da postoji lijek za HIV. Postoji tretman Danas se ta bolest ne smatra smrtnom bolešću jer pacijenti mogu s njom živjeti. Izbjegli smo više od 4 milijuna smrti u svijetu zato što smo došli do tog tretmana. HIV je danas kronična infekcija koja se može izlječiti, odnosno može se liječiti. A pacijenti danas imaju očekivanje trajanja života kao i osobe koje nisu zaražene HIV-om. Ali prevencija je jako važna jer ovaj tretman može prevenirati prijenos majke na dijete. U državama gdje imate pristup liječenju uspjeli smo potpuno ukloniti prijenos majke na dijete i to je jako važno u liječenju bolesti. Naravno, teško je da će liječenje biti dostupno svima. Samo 30% ljudi u svijetu koji imaju HIV imaju i pristup liječenju. 60% ljudi nema pristup. To znači da moramo još napredovati u tome a moj laboratorij radi na tome da shvatimo koji su ti mehanizmi koji omogućavaju nekim pojedincima ne samo da kontroliraju zarazu, nego i drugo, a to je potpuno drugačije odnosno ono što ste vi rekli. Zahvaljujem profesorice. Ovime smo zaključili drugi dio današnje rasprave. Zahvaljujem svim govornicima koji su danas e, uzeli riječ i zahvaljujem vama profesorice. Sada započinjemo s trećim dijelom. E, uvodno izlaganje održat će gospođu Emily Makajvor. Molim vas da mi se pridružite. Želim e, sada govoriti o problemu privlačenja temeljne, odnosno teorijskog istraživanja u Europi. Danas se istraživanje može pomaknuti u druge dijelove svijeta, ali uvijek treba imati na umu i zakonodavni okvir. Ponekad je takva uloga vrlo teška. Zahvaljujem, imate 10 minuta. Dobar dan, zahvaljujem što ste me pozvali na ovo saslušanje. Želim čestitati organizatorima inicijativa za to što su dobili više od milijuna potpisa od ljudi koji žele privesti kraju testiranje na životinjama. Želim se koncentrirati na djelovanje koje se poduzima i na argumente koje smo već čuli možemo djelovati na sedam ili više načina i možemo svakako to planirati u budućnosti. Postoje neka djelovanja koja se temelje na e, obvezama. Neke obveze se već provode, one bi nam mogle omogućiti da smanjimo broj fokusa već danas. Što možemo sada učiniti? Čuli smo mnogo rasprava o načinu na koji funkcioniraju eksperimenti nad životinjama. Znamo što se čini životinjama, zašto i e, kako se to može usporiti. Ali priča je započela 1993. godine kad su građani pokušali privesti kraju testiranje kozmetike na životinjama. E, testiranje kozmetike Mm, svakako ne e, može biti opravdanje za mučenje životinja. I 20 godina nakon toga, 2013. godine, došlo do provedbe europske zabrane testiranja kozmetike na životinjama i prodaje kozmetike koja je na taj način testirana. U 21. stoljeću stvari su drugačije. Sada su nastavila pregovaranja o tom pitanju ali danas je najvažnija tema regulatorno testiranje. Regulatorno testiranje predstavlja samo 10% od ukupnog broja e, pokusa nad životinjama. Mm, jedna od stvari koja mi se jako sviđa kod ove građanske inicijative je što je težište prešlo na, od regulatorno testiranje na sve ostalo testiranje što uključuje i biomedicinsko istraživanje razmislimo o regulatornom testiranju koje se odvije u Europskoj uniji i o razlozima zbog kojih su političari pokusili uzeti u obzir ono što se događa. 2011. godine 45 milijuna životinja koristeno je u istraživanjima kao rezultat riča. 15 godina nakon toga ja još uvijek pokušavam osigurati da se e, poštuju obveze i da se e, zamijene e, testiranja na životinjama alternativnim metodama. Životinski eksperimenti se svakako mogu zamijeniti alternativnim metodama i to na mnogim poljima, ali o tome ću govoriti kasnije. Mogla bih govoriti o riču, ali nemam dovoljno vremena. U proteklih 15 godina vidjeli smo da je stvorena nova direktiva, direktiva 63 2010. godine. Znamo da bi se moglo mogu učiniti u poboljšanju provedbe direktive i u osporavanju nekih hipoteza na kojima se temelji direktiva. Unutar te direktive imamo više načina za napredak u e, znanosti i oni su svi procijenjeni. Ali vratimo se na biomedicinsko istraživanje. Ova inicijativa je šansa za borce za prava životinja da se biomedicinsko istraživanje vrati na početak. 90% životinja koje se koriste u EU uniji pokusima koristi se za biomedicinska istraživanja. Ovo je prijelomni trenutak, ovo je prvi put da se raspravlja o biomedicinskom istraživanju u ovom tijelu i to pozdravljam. Zahvaljujem svima onima koji su to omogućili. Razvoj lijekova je trenutno u kriznoj fazi. Ovaj e, letak možete dobiti ispred ove sale i u njemu piše što je moja organizacija učinila kako bi pokušala izraziti osjećaje onih koji provode istraživanja na životinjama u sklopu e, istraživanja bolesti. Treba prvo testirati efikasnost e, određene tvari unutar životinskih e, modela. Ljudska bolest, međutim, možda neće prirodno pogoditi životinju, jer simptome treba inducirati i onda ih treba tretirati. Uspjeh, ako se postigne, omogućava prijelaz na toksikološko testiranje, ali 95% novih kandidiranih lijekova ne prođe kad se testiraju kod ljudi. To je nešto važno, pokazuje na to što je toksikološko istraživanje nepouzdano. Ali razmislimo sada o efikasnosti. Što se tiče multiple skleroze, 99% testiranih lijekova nije prošlo kad je došlo do testiranja na ljudima nakon desetljeća istraživanja na životinjama imamo samo dvije nove klase lijekova, a popis se nastavlja. Dakle, vrijeme je da razmislimo o tome koje instrumente imamo na raspolaganju. Jedan od njih je sadržan u ugovoru. Članak 13 podsjeća nas na to da je dobrobit životinja vrijednost Europske unije. članak 10 direktive 2010-63 podsjeća nas to da je dobrobit životinja vrijednost Europske unije. To je nešto što ne možemo ignorirati ili zaboraviti. To nas treba natjerati na djelovanje, treba osigurati da svi oni koji žele promjenu traže konsenzus u tu svrhu. Kako možemo te vrijednosti prenijeti u praksu? I tu dolazimo do testiranja na životinjama. 2% od 11,5 milijuna eksperimenata na životinja koje se provode u Europskoj uniji klasificiraju se kao teški oblik. To eh, je sada teško oprimjeriti, ali evo ipak nekoliko primjera. Na primjer, elektrošokovi kako bi se inducirala e, potpuna bespomoćnost, imobilizacija i stres e, kako bi se inducirao e, infarkt i tako dalje. To su eksperimenti koji koriste u modeliranju ljudskih e, bolesti. Depresija kod životinja je nešto u što možda mnogi od vas ne vjeruju jer misle da životinje nemaju osjećaje, ali postoje instrumenti koji mjere ovakve osjećaje depresije. I to je sve važno zbog dobrobiti životinja. Direktiva sama po sebi kaže da je glavni cilj potpuna zamjena procedura koje obuhvaćaju životinje. Kako možem, što možemo učiniti kako bi se ta zamjena provela? Možemo se obratiti tijelima. Govorilo se o jedinom kraljevstvu prije. E, imamo i plan koji obuhvaća više agencija unutar Ujedinoj kraljevini a tu imamo i razna tijela, to su tijela nadležna za zaštitu e, hrane i zaštitu okoliša koje surađuju. Trebamo stvoriti konsenzus koji se temelji na poslovnim mogućnostima ili na mogućnostima dobrobiti životinja. 95% je E, veliki postotak neuspjeha na testiranju za neke lijekove. Sama direktiva sadržava i neke motivacijske elemente, a tu je i procjena projekta. Ako se e, cilj projekta postigne, onda tu dolazi do revizije, a komisija surađuje s dionicima, to ste svi vi, kako bi se odlučili prioriteti kod revizije i kod napretka. U Europskoj uniji postoje referentni laboratoriji koji nam omogućuju e, zamjenu eksperimentiranja nad životinjama. 2010. godine došlo je do promjena, ali odgovornost je još uvijek kod država članica kako bi pomogle komisiju stvaranja strategije za zamjenu istraživanja životinjama. Plan Ujedine kraljevine uključuje i činjenicu da se ponekad u znanstvenoj zajednici pojavljuje e, konzervativizam, a to je nešto svakako što trebamo savladati. Zahvaljujem u ime različitih skupina. Sad ćemo imati izlaganja. Prvi će biti gospodin Kaputo. Imate tri minute. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kao prvo čestitam na ovoj inicijativi koja je vrlo važna e, zbog velikog dosega. Ja bih bio dao gospođi Mekavroš nekoliko minuta kako bi e, ipak zaključila svoje predavanje. Ali te su teme jako važne, treba o njima povesti e, široku raspravu i to bez predrasuda. U znanstvenom svijetu e, postoje različita mišljenja koja pokazuje kako je teško doći do efikasnog rješenja koje će uzeti u obzir sva različita stajališta. Preko milijun građana sudjelovalo je u ovoj inicijativi i zbog toga Europski parlament mora saslušati njihovo mišljenje kao i sve ostale inicijative. Milijun potpisa je veliki broj, čestitam organizatorima na odličnom određenom poslu. Njihov uspjeh mora biti pobjeda za sve građane Europskoj uniji i mm, na to institucije moraju gledati pozitivno jer pokazuje kako građani stvarno imaju sredstvo kojim bi utjecali na program u politici. Građani su uvijek korak naprijed u odnosu na političare, to moramo priznati. Preko milijun građana tražilo je od Europske komisije da ukine direktivu o, korištenju e, životinja u znanstvene svrhe i traži sada novi prijedlog e, koji bi onemogućio korištenje životinja u znanstvene svrhe. Ova je tema e, vrlo osjetljive prirode. Imamo tu i etička pitanja i moralna pitanja. Kao što su naši znanstvenici danas rekli, e, korist takvih metoda je upitna. I zato se traži od drvskih institucija da bolje zaštite i građane, ali i životinje. U prvom slajdu vidjeli smo stvarno zabrinjavajuće podatke. Za Europsku uniju zdravlje životinja je uvijek bilo prioritet. Članak 13 ugovor o funkcioniranju Europske unije pokazuje da e, europski građani moraju imati veliku osjetljivost po tom pitanju. Dakle, komisija zbog toga treba biti prijemčiva. Danas smo od građana Europske unije dobili jako veliki input i kratkoročne moramo ciljati na veću transparentnost u testiranju nad životinjama, a srednjeročno bismo trebali posezati za alternativnim metodama kao što je rekla doktorica. Oni koji koriste životinje u znanstvenim istraživanjima trebali bi uvijek e, morati dati više podataka o broju i vrsti životinja koje su koristili. Te informacije moraju biti javne kako bi građani znali što se događa u laboratorijima. Drugo, na čemu bi komisija trebala poraditi, su alternativne metode. Kao što je već rečeno prije, životinski model nije dovoljan. Imam četiri minute, zar ne? Mislim da metoda eksperimentiranja bez, bez životine je nešto što se uvijek treba e, koristiti i e, znanstvenici ne bi trebali imati mogućnost odlučivati e, koje metode primjenjivati. E, sve dok ne budemo riješili taj problem, bit će teško napredovati. Tu se slažem sa gospođom Mekajvor, ako ne uspijemo barem u tome, onda o čemu mi uopće govorimo. Alternativne metode koje postoje u zakonodavstvima Europske unije su malobrojne. Trebamo investirati kako bismo stvorili nove metode koje će biti u korak s današnjim vremenom. To mora biti naš prioritet. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Kastaldo je sljedeći. Izvolite. Zahvaljujem. Imamo mnoge nedostatke u ovoj direktivi, ali ovdje se predviđa i pojednostavljena procedura pomoću koje bi države članice mogle dati dozvolu za istraživanje e, u trajanju od do pet godina. I tu se pozivam na članak 40 i 42 direktiva ili kad se koriste životinje u dijagnostičke crkve. U svim administrativnim procedurama, nažalost, ne zahtijeva se opis projekta. E, ako e, se provodi tako što onda znanstvenici trebaju podastiti čitav niz informacija koje su po našem sudu važne o ciljevima projekta i o vrstama i broju životinja koje se koristi. Te informacije države članice bi trebale objaviti. Dakle, po našem sudi tu postoji problem transparentnosti jer se de facto ne zna što se događa u laboratorijima i imamo i slučajeve nasilja nad životinjama, nažalost. Naše je pitanje kako se namjerava riješiti taj problem i smatrate li možda da se te službene statistike možda izobličavaju? To je jedan od mnogih primjera koji pokazuje koliko je urgentno što prije riješiti problem te direktive građane Europske unije trebamo saslušati i ovaj parlament i čitava Europska unija mora od toga učiniti svoj imperativ, a ne opciju, zato što imamo čitav milijun dobrih razloga. Činkuje pan posel Mark Demesmaker. Hvala, zastupnik Demesmaker. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospođo Mekajver, na ovom vrlo zanimljivom izlaganju. Ja bih htio zahvaliti pokretačima ove građanske inicijative i htjela, htio bih im čestitati. Meni su važne životinje, ali i ljudi. Uvjeren sam u to da, znanost ne bi bila tu gdje jest bez pokusa na životinjama, ali ipak trebali bismo pokušati izbjeći pokuse na životinjama i dugoročno ih um, ukloniti. Htio bih postaviti pitanje vezno uz eh, moguće posljedice pregovora o ttp u Rekli se da je dobrobit životinja od glavnih vrijednosti Europske unije, TTIP će se odraziti na životinje koje će se koristiti za znanstvene istraživanja. Posljedice bi mogle biti i pozitivne. Transatlantsko partnerstvo za trgovinju i investicije, dakle TTIP, tu se radi o e, zbližavanju norbi, o ujednačavanju standarda kako bi se kod stvaranja njih mjesta, ali isto tako kako ne bi došlo do udvostručenja propisa veznih uz pristup tržištu. U tom smislu bi TTP mogao dati svoj doprinos vezan uz primjenu ovih 3R, načela sa 3R na engleskom, jer se tu radi o tome da se treba smanjiti broj pokusnih životinjama, rado bih čuo vaše mišljenje o tome. Hvala vam. Kolegica Lonora Evi, izvolite. Hvala vam. Prije svega želim najviš, naj, jako puno uspjeha ovoj Europskoj građanskoj inicijativi. Nadam se da će uskoro inicijativa dobiti konkretak, konkretan odgovor od Europske komisije i da se neće dogoditi ono što se dogodilo inicijativi pravo za vodu koja je dobila jedan vrlo nejasan odgovor. Zanima me kad je riječ o direktivi 63 iz 2010. članak 16 predviđa da životinja koja je već korištena u više ili nekoliko postupaka se može ponovno iskoristiti ako e, ozbiljnost prethodnih e, procedura je bila umjerena ili slaba. Dakle, iako je teško definirati granice postupaka koji su blagi ili umjereni, postoji čitav niz praksi, groznih praksi, o kojima se razmatra u prilogu 8 direktiva, Direktiva Direktiva stoga predviđa da se e, dakle, postupci klasificiraju dakle, prema razini boli, stresa kojima će životinja biti podvrgnuta za vrijeme postupka. I direktiva po, po prvi puta dozvoljava, za razliku od direktive iz 86. I to je još jedan razlog za postaviti pitanje zašto smo otišli korak unatrag umjesto korak unaprijed. E, dakle govori o postupcima na mačkama, psima i e, utalicama. To će se moći provoditi ako znanstvenici to smatraju e, potrebnim. Stoga smatram da ne trebamo definirati temelje. To jest, htjela bih pitati komisiju da nam jasno objasni želi li unaprijediti dobrobit životinja ili ili joj to nije cilj. Turms. Zastupnik Claude Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Životinje su bića koja osjećaju. I stoga ova brojka od 11,5 milijuna životinja koje koristimo u okviru pokusa na životinjama, to je situacija koja je neprihvatljiva, koju se ne smije nastaviti. Imamo samo 0,5% manje u proteklih 5-8 godina Dakle, taj napredak zapravo nije toliko značajan i zbog toga snažno pozdravljam ovu europsku građansku inicijativu zato što to pokazuje da imamo i određenu mogućnost pružanja političkog pritiska kako bismo išli još i korak dalje. Vi ste naveli gdje se događaju ti pokusne životinje. Mislim da je to iznimno važno. Dakle, manje od 10% u okviru regulatornog testiranja i e, nešto više od 90% u okviru biomedicini e, i drugih grana. A mislim da je to upravo i tamo gdje bismo trebali sada zapravo započeti sa našim budućim poslom. Moram vam reći da i to iskreno da su neke intervencije mojih kolega, prije svega gospodina Marka Tabela, danas bilo u potpunosti nedopustive. Da se na istu razinu stave borci za prava životinja i oni koji se zalažu za ponovno uđenje smrtne kazne, to smatram potpuno se i Mislim da bi vam samo on trebao ispričati za takvu, za takvu izjavu. Što sada dalje? Mislim da je važno to što da Europska komisija sada ozbiljno shvati ovo nastojanje građana. Ja očekujem od Europska komisija, mislim da smo da, tu, da, da nas je tu mnogo, da tražimo konkretne odgovore. Kao prvo vezano uz direktivu iz 2010. godine pod brojem 63. Ja nisam siguran trebali ju doista ukinuti, ali svakako vidimo da možemo poboljšati tu direktivu. Kao drugo treba nastaviti raditi i ulagati više novaca u alternativne istraživanja, ali mislim da imamo i još jedan veći problem, a to je zapravo nepridržavanje i nepravilna provedba direktive o kozmetičkim proizvodima. Ispričavam se, ali neki su prekršili čak i za više od jednu minutu. toga mi dopustite da završim sada svoju rečenicu. Mi znamo da postoje rupe koje se mogu iskoristiti u okviru direktive o kozmetičkim proizvodima. Moje pitanje je upućeno komisiji kako to možemo riješiti. To ne možemo nikome objasniti. Pitanje je upućeno vama. Govorili ste o konzervativizmu u okviru znanstvene zajednice. Što konkretno možemo učiniti kako bismo to uklonili? Hvala vam. Duše, wypowiedzi mieli ci, którzy korzystali z czasu dwóch komisji. Više vremena za govor imaju samo oni kolege koji govore u ime dvaju odbora i stoga vas molim da se pridržavate na zadnje vrijeme za Gospodin Culo. Ono, ovaj, ja ću se malo osvrnuti na argumente sa posljednja dva izlaganja. Prethodna govornica je zaključila svoj govor rekavši da bismo trebali e, tražiti od Europe da podrži istraživanje alternativnih metoda. U ovom pak panelu smo ponovno čuli da postojeća pravila da se ne poštuju. Čini mi se da očito imamo dva izbora. Ali podržava se samo jedan. Građanima se ne daje mogućnost da nastave sa alternativom. A to je zbog toga što nedostaje političke volje političke volje koja bi podržala i financijski i normativno ove e, izbore, to jest ovaj drugi izbor. Mi smo to definirali u ugovoru o funkcioniranju Europske unije u članku 13 e, koji govori o važnosti dobrobiti životinja. Ovih dana, ovih nekoliko tjedana, Komisija Vijeće i Parlament vode pregovore o uredbi o e, zaraznim bolestima životinja koje se prenose na e, ljude. I tu se također ponovno govori o dobrobiti životinja i zapravo gotovo su sve odredbe e, o tome maknute zato što se smatra da im tu nije mjesto. I pitam se kada će onda politika napokon poslušati građane i kada će napokon stvoriti e, opće propise o dobrobiti životinja. je, poprosimo našeg eksperta Hvala vam. Sada ćemo predati riječ stručnjacima. Gospođa Mekajver, izvolite. Hvala vam lijepa na svim vašim pitanjima i intervencijama. Što se tiče neopravdanim nedostacima u direktivi, da, svakako njih ima mnogo. Pojednostavljen postupak koji ste spomenuli je jedan od njih. Još Nešto drugo je to što se tijekom postupka evaluacije može izvršiti test koji je mm, zakonski propisan, čak i ako to kad kad nije potrebno, to treba promijeniti. Vratit ću se sada na konzervativizam. Za koju minutu? Što se tiče TTIP-a, Životinsko testiranje je vrlo zanimljivo područje za TTIP, zato što u okviru regulatornog ispitivanja to ide na ruku velikim poduzećima, multinacionalnim korporacijama da što više prošire mogućnost upotrebe životskog fiziranja jer tako mogu štediti na, nov, na novcu. Stoga posveđen pritisak da se poveća opseg mogućnosti e, pokusa na životinjima u okviru TTP-a, no to se ne odnosi na propise vezanih za dobiti životinja, što znači da primjerice šišmiši, miševi i štakori u jednom kraljevstvu uopće nisu zakonski zaštićeni. Sve u svemu TTP predstavlja prijetnju Kao drugo vidjeli smo da posljeduje napredak koji je u EU postignut na temelju vršenja pokusa radi kozmičkih proizvoda i bojim se da će TTIP nam ponovno dopustiti da uvedemo e, zakonodavstvo s tim u vezi samo na temelju javnih kampanja i javnog reklamiranja. Imamo i dosta loše zakone o ponovnoj upotrebi. Slično je i sa onim takozvanim sigurnosnim klauzulama, što bi dopustilo da se ozbiljniji pokus na životinjama izvode u određenim uvjetima, nego ono što sam vam navela kao primjer i bojim se da zapravo tu odgovornost leži na industriji, na tome što su lobirali tijekom pregovora o direktivi zapravo je cilj taj da ne postoje nikakve zabrane i da se može ići i šire od onoga što je zakonski dozvoljeno. To je svakako jedna manjkavost, a što se tiče slabosti u direktivi e, za zaštitu životinja, nema sigurnosnih klauzula koje bi barem teorijski mogle ograničiti upotrebu čovjeko, velikih čovjekolikih majmuna. I e, tu imamo sam mehanizam koji je doduše nešto što uvodi zabranu. Kada se radi o tome da se odmaknemo od konzervativizma, pa mislim da će biti važno to da zajedno razgovaramo. Zajednica za borbu protiv životinja treba iznositi dosljednu poruku pred Europsku komisiju od, vezano s to kamo želimo ići dalje što se tiče pokusa životinjama i isto tako da kažemo da postoje te veliki izazov vezani uz tih 95% neuspjelih e, pokusa na životinjama. A treba isto tako uputiti i na neučinkovitost e, testova za procjenu. Postoje u okviru trenutne direktive određene prilike, ali moramo se boriti da se direktiva u potpunosti provodi. A e, velika odgovornost im u vezi leži u državama članicama, u načinu na koji oni provode određene postupke. Na primjer, postupak evaluacije. Ako evaluatori smatraju da su rezultati pokusa vjerojatno takvi da se neće isplatiti troškovno provesti pokus nad životinjama, Eh, ako postoji velika eh, zabrinutost vezano s dobrobit životinja, onda oni to mogu zabraniti. U biomedicinskoj biomedijskom istraživanju također se kad kad može pod određenim uvjetima odbaciti zahtjevi za pokusima na životinjama, stoga bismo trebali sve to iskoristiti kako bismo izradili strategiju i zabranili sve pokuse na životinjama. Hvala. Bardzo, pa-, pani dziękuję. Hvala lijepa. I sada na kon zaključnog trećeg panela predajemo opet riječ jednom od organizatora građanske inicijative, naime gospodinu Andreju Menašu. The Najveći izazov Europske građane inicijative nije sama znanost, već komunikacija. Ideja ove financijske inicijative je da se rasprava izdigne nad samim temom dobrobiti životinja na razinu procjene same učinkovitosti tog modela. Ali danas smo se samo vrlo površno dotakli te znanstvene metode, a mi bismo htjeli od Europske komisije zatražiti da organizira javnu znanstvenu raspravu, nešto slično što bi bilo jedne znanstvene komisije, gdje nemamo 10 minuta za svakog slučaja, kad imamo 3-4 dana da raspravimo znanost sa stručnjacima s obje strane. Ako ne dođe do toga, ako ne budemo imali ozbiljnu znanstvenu raspravu, onda ćemo iznivjeriti onih 1,1 milijuna osoba koji su potpisali inicijativu. Iznivjerit ćemo životinje, iznivjerit ćemo pacijente koji traže liječenje na temelju personalizirane medicine, a ne na temelju životinja. Mislim da imamo tehnologiju, evo na primjer, svi poznaju tehnologiju vezanu uz Botox, vjerojatno svi za to znate, a malo ljudi to koriste. Botoks je jedna od najotrovnijih tvari koju znanost poznaje. Godinama znanstvena zajednica i industrija e, govore da nikako neće moći zamijeniti e, miševe, da testiraju botoks. A zato što botoks ima kozmetičku upotrebu, javno mjenje se o tome razvilo i ono je uvjerilo proizvođača botoksa u EU državama koji se zove Elegen da bi njihovi prihodi mogli opasti. U tom trenutku je industrija čarobno preko noći našla tesnu metodu bez životinja na temelju stanica za najotrovniju tvar na svijetu. Stoga, dame i gospodo, treba reći da znanost nije prepreka tome. Radi se o tome da treba penjeti jednu vrlo ozbiljnu poruku koju danas nismo mogli penjeti zato što su slučajci imali ponajviše 10 minuta za govor Treba nam ozbiljna znanstvena rasprava, mislim da ćemo mi pobijediti u toj znanstvenoj raspravi i jednom kada javnost shvati da pokusi na životinjama ne predstavljaju nužno zlo, a to nam se već godinama prodaje kao takvo, onda možemo prijeći na upotrebu prave tehnologije i sve što nam onda zatim preostaje je to da će to zapravo se ispostaviti kao samo zlo, a javnost neće više onda to podržavati. Hvala. W ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę, trzeci panel. Hvala. S time smo završili s trećim panelom. Zamolit ću sada Džanita Mina da u pet minuta kratko sažme raspravu. Kredo. Hvala vam. Ova rasprava nije poslužila da razriješimo sve znanstvene probleme ali bez obzira na to izašli su na svjetlo dana neki vrlo jasni problemi. Svugdje se to pojavljuje. Životin, eksperimentiranje na životinja, ako ne može dati odgovarajuće odgovore na ono što nalaže europski ugovor, a to je jamstva da se zaštiti zdravlje građana, u tom slučaju Mislim da ne možemo reći, pa već kad nemamo ništa bolje, koristimo ovu metodu koja je pogrešna. Metoda koja je pogrešna će uvijek biti pogrešna. Nije da zbog toga što nema drugih alternativa da će postati točna. Pravi, pravo pitanje je kako stvoriti uvjete za stvaranje pravih, točnih metoda. Kada mi tražimo ukidanje direktive, ne tražimo ukidanje direktive zato što je netko pitao, dobro, recite nam zašto je bolje imati ili ne imati takvu direktivu u ovakvim okolnostima. To nije problem. Problem je možemo li mi ne imati direktivu o dobrobiti životinja kod pokusa o životinjama, zato što nema više pokusa nad životinjama. No cilj je znanstvene e, prirode, a ne samo dobrobiti životinja moramo osigurati instrumente za zdravlje građana, za zaštitu potrošača i za zaštitu okoliša. Stoga želimo doći do ovog cilja ne e, danas, već, ali moramo definirati neke rokove imamo uh, recimo okvir, obzir 2020. Možemo definirati tada, ali mi bismo svakako voljeli vidjeti realan napredak koji će dovesti do toga da više ne moramo koristiti životinje. I to ne samo zbog dobrobiti životinja, već i zbog dobrobiti ljudi. Stoga mi smatramo da je proturječno imati direktivu koja s jedne strane govori da je cilj potpuna zamjena testiranja na životinja, a s druge strane govori da je i dalje potrebno koristiti e, životinje u cilju zaštite zdravlja građana. Ili je jedno ili je drugo. Ovo je proturječnost i ne možemo je prihvatiti. Zbog toga mi tražimo da se obriše ova rečenica i da se obriše e, sve ono što go, svugdje, ondje gdje se govori da treba nastaviti sa testiranjem nad životinjama. Te da se inzistira na e, razvoju zamjenskih metoda. Ma, mogu, e, postavljeno je pitanje, mogu li zamjenske metode zamijeniti sve pokuse? Istina je da ako ne bude e, financijskih sredstava, da neće, neće to biti sigurno moguće. Ako, ako neki rezultat ne želite postići, onda jednostavno ne morate učiniti ništa. I s obzirom na sve ono što je rečeno, da svaki, svaki puta kada se mogla pronaći metoda koja ne bila zamjenska samo po učinkovitosti, ali koja je bila definitivno učinkovitija nego metode u kojima se koriste životinja, svaki puta kada se to htjelo postići, to se i ostvarilo. Mi, dakle, tražimo da u roku od dvije godine europske institucije organiziraju konferenciju kako bi se na jasan, znanstveni način riješili ovi problemi. Moramo doista pojasniti sve ovo. Mi smo evo pripremili ovaj dosje. tu je navedena sva relevantna bibliografija. Dostupno je e, svim zastupnicima, a bit će objavljeno i na internetu, tako da će biti dostupno svima. To je vrlo jednostavno naći. To su sve podaci iz znanstvene literature, iz poznate znanstvene literature, ali voljeli bismo vidjeti vrlo ozbiljnu raspravu oko toga i i to s odgovarajućim vremenskim razdobljem, zato što ako nemamo dovoljno vremena, onda ćemo svi samo reći ja, sam, ja se slažem, a ja sam protiv. Mislim da to nije u redu. Mislim da trebamo imati više vremena za bolju raspravu. To, predložimo, to predlažemo komisiji. A kada se kaže da postoje realne zamjenske metode u kojima se ne trebaju koristiti e, životinje, da se te metode obavezno koriste. Istina je ono što piše u članku 4, ali da vidimo po Europskoj uniji koliko se taj članak poštuje. Da vidimo i onda u ostalim propisima, jer nije dovoljno imati e, propise o zaštiti životinja. Ako pogledamo, na primjer, propise ili smjernice o kemijskim tvarima, dakle uredbu REACH, pesticidi, biocidi, tvari koje se koriste kao prehrambeni, kao dodati prehrani. U principu tu svugdje stoji da se životinje ne smiju koristiti. Jer nema tog jamstva da svaki puta kad imamo zamjensku metodu koja je validirana, da se upravo ta metoda mora koristiti. I onda validacija. Ona mora biti učinjena na primjeren način. Moramo imati primjerene financije, imamo europske strukture i strukture s kojima Europska unija surađuje, koje se bave time i koje bi mogle pružiti e, i financijsku i znanstvenu pomoć. No ne može se dogoditi da metoda validacije bude metoda po kojoj se analizira i utvrđuje e, da zamjenska metoda u kojoj se ne koriste životinje daje iste rezultate kao i metoda u kojoj se koriste životinje. Mi imamo na raspolaganju jako puno podataka o čovjeku, o ljudima, jer dokle god budemo imali ove metode, pravi pokusni kunić će biti čovjek, to moramo isto otvoreno reći. Dakle, ti podaci će nam omogućiti da e, provjerimo da li jedna alternativna metoda funkcionira, zato što daje iste rezultate koje već poznajemo i to rezultate na ljudima. Mislim da to ne bi trebalo biti tako komplicirano. I tražimo i godišnji izvještaj e, o transparentnosti dakle, kojima će se istraživati sve alternativne metode u Europskoj uniji. Państwa, padały tu często różne poglądy, ale wszyscy kierowaliśmy się dobrymi intencjami